morning. Dobro jutro. Dragi kolege koji ste ovdje nazočni, e, zauzmite e, mjesta i e, počinjemo. Nastavljamo naš rad koji smo započeli jučer. A e, krećemo sa točkom broj 9, program registriranih putnika. Imamo izvjestitelja koji se zove Jan Ensiu imat ćemo e, zajedničku raspravu sa točkom broj 10, sustav ulazaka i izlazaka za registriranje ulazaka i izlazaka podataka o njima e, državljana trećih zemalja koje prelaze vanjske granice e, država članica Europske unije. A tu je izvjestiteljica Renate Zomer. Cilj je ovdje razmotriti radne dokumente. Predlažem kako bismo e, imali zajedničku raspravu po nekom redu, da prvo riječ uzmu dva izvjestitelja, a onda možemo prijeći na e, predstavnike e, nadzornika za zaštitu podataka Europske unije i predstavnika članka radne skupine članka 29 gospodina Bena da oni daju svoja mišljenja a nakon toga e, komisija, vijeće, ostali zastupnici mogu dati svoj prilog. Dakle, predlažem e, da prvo govori gospodin Ensiu, točka broj 9, a onda gospođa Somer, e, točka broj 10. Izvolite gospodine Ensiju. Gospođa Somer, da li biste vi htjela prvo govoriti? Hvala lijepa, nisam uopće znala da tako dobro govorite njemački. Da, htjela bih vam sada predstaviti svoj radni dokument, dakle prijedlog za jedan sustav ulaska i izlaska, to je isto ta dio paketa vezan uz pametne granice gdje je isto tako povezan i program za registrirane putnike. Dakle, državljani trećih zemalja uvijek trebaju unutar razdoblja ili mogu unutar razdoblja šest mjeseci najviše se zadržati tri mjeseca u šengenskom prostoru. E, dakle, oni se trebaju toga pridržavati. To se trenutno provjerava kroz e, žigove u njihovim putovnicama. Dakle, do sada ne postoji nikakav elektronski zapis unutar Europske unije kad ko može ući ili napustiti šengenski prostor. To bi trebalo podhitno promijeniti, pogotovo s obzirom na činjenicu da imamo sve danju liberalizaciju viznog režima za državljane trećih zemalja. S tim prijedlogom ili unutar tog prijedloga se bavimo sljedećim problemima. Dakle, puno vremena oduzima to udaranje štambilja u putovnice, isto tako provjera na primjer kontrola nekoga tko putuje koji je recimo tijekom proteklog mjeseca deset puta prešao šengensku granicu, tu je nužno na dvadeset puta provjeriti sve te žigove. Nadalje, krivotvorenje je jednostavno moguće u tom pogledu. Ne može se na prikladan način isto tako provjeriti da li je netko prekoračio dozvoljeni boravak. Nadalje, postoji problem da nemamo jedinstveni e, sustave registriranja ulaska i izlaska u šengenski prostor, tako da nemamo pouzdane podatke za takozvane overstays, dakle oni koji prekorače svoj dozvoljeni boravak u Europskoj uniji. Kada govorimo o državljanima trećih zemalja, čiji biometrijski podaci nisu pohranjeni u dakle BIS sustavu, ne možemo isto tako utvrditi njihov identitet. Nadalje, oni koji već e, imamo e, 13 zemalja unutar Schengena koje imaju svoj vlastiti sustav i oni isto tako ukazuju na to da nam nedostaje jedan zajednički europski sustav, odnosno razmjena podataka između država članica. Dakle, nije moguće dobro e, pratiti izlazak i ulazak državljana trećih zemalja. Dakle, uistinu nužno da upravljanje tim vanjskim granicama bude prilagođeno današnjim modernim tehničkim mogućnostima i isto tako kada govorimo o vanjskim granicama, evo tu trebamo uzeti u obzir. Potrebni su nam moderni učinkoviti instrumenti kako bismo mogli provesti naše uredbe i regulativu. Dakle, kontrole bi trebale biti pojednostavljene i što je to više moguće automatizirane, što neće samo biti na dobro onima koji putuju, već bi pomoglo i nama da spriječimo e, nelegalne migracije i upravo EES nam u tom pogledu nudi određene rješenje. Osim toga bi to doprinjelo da e, još imamo bolje usmjerenu viznu politiku kada govorimo o pojedinim podacima. EES bi pomoglo identifikaciji takozvanih overstaya, dakle oni koji prekorače svoj boravak i na bolji način bi se mogli prikupljati podaci onih koji su ušli, a ne svih koji su ušli, a ne samo onih koji su unutar viznog režima. kako bi to u praksi funkcioniralo? EES, jedan sustav e, dakle, za pohranu informacija o vremenu i mjestu kad je netko ušao i izašao, e, Dakle, time možemo isto tako jako dobro izračunati vrijeme njihovog e, boravka i kada je proteklo razdoblje njihovog dozvoljenog boravka. Osim toga bi imali jedan individualni dosije ili spis za osobu koja ulazi u šengenski prostor i time bi imali određene podatke kao e, broj, ime pojedine osobe, dakle broj putovnice, ime, to bi sve bilo zabilježeno. Za osobe dakle koje nemaju obvezu e, vađenja vize, dakle čiji podaci nisu u VIS sustavu i čiji podaci do tada nisu bili prikupljeni, e, napravili bismo jedan osobni e, spis e, sa deset otisaka prstiju. Svaki put kada bi osoba ušla u šengenski prostor, to bi se zabilježilo, dakle datum, vrijeme kad je ušla u prostor, mjesto i isto tako koliko ima pravo ostati, odnosno boraviti. Kakav bi bio sada taj pristup EES-u? kada govorimo o tijelima koje se bave vizijom ili graničnom policijom, oni bi imali mogućnost pristupa u RTP i EES. U stvari EES predovijek za RTP, dakle za program registriranih putnika. Kako bi se mogla utvrditi identitet u nadležnom, odnosno teritoriju svake pojedine zemlje i utvrditi da li su e, ispunjeni svi preduvjeti za boravak u pojedine zemlje Dakle, pogranična policija e, i sva tijela koja rade na granici bi trebali imati mogućnost pristupa kako bi mogli e, provjeriti da li su zadovoljeni svi uvjeti u pogledu boravka na njihovom teritoriju. Naravno da bi trebala postati jedna opća zabrana prosljeđivanja podataka o tim osobama, nekim e, privatnim osobama, institucijama ili trećim državama. Samo u vrlo možda ograničenim situacijama koja su sad određena pitanja kada govorimo o nužnosti i samoj E, prikladnosti ovog sustava. E, dakle, tu e, imamo i radnu skupinu 29 i njihovo mišljenje, ali ja smatram da je EES koristan i isto tako nužan, ali samo onda ako uistinu iskoristimo cjelokupni potencijal i time stvorimo uistinu jednu dodanu vrijednost za Europsku uniju. Pri tome trebamo imati na umu da se kod EES-a radi o jednom vrlo skupom sustavu sa jednom vrlo opsežnom bazom podataka. Jedna od točaka o kojima se jako puno govori je isto tako korištenje tih podataka u svrhu kaznenog progona. Ja smatram da je to u redu, budući kada govorimo o mogućem kaznenom progonu, tu u početku već možemo odmah imati jednu dodanu vrijednost. Osim toga, veliki broj država članica koristi već tu mogućnost i tu je stekao dobro iskustvo. Prije svega se tu radi o tome kada govorimo o prekograničnim e, kaznenim progorima, recimo kada se radi o krijumčarenju, terorizmu i slično, da se to može vrlo dobro iskoristiti i tu može znatno doprinijeti i tu mogućnost trebamo iskoristiti. Nadalje, tu se radi o korištenju biometrijskih podataka u samom početku. E, u prijedlogu komisije je navedeno dakle, da biometrijski podaci i isto korištenje tih podataka u svrhu kazvanog progona se može koristiti kada govorimo o nelegalnim migracijama u borbi protiv e, terorizma. Dakle, Usporedba otisaka prsti je vrlo jako, dobra metoda kada govorimo o utvrđivanju identiteta počinitelja i to je vrlo sigurna identifikacija. Upravo kroz nadopunu ovih dvaju elemenata će sustav moći uistinu iskazati svoj potencijal. Ja sam u to uvjerena. Kada govorimo o državama E, e, građanima trećih zemalja i pohranjivanju njihovih e, podataka. Ta strateška opcija će isto tako smanjiti mogućnost neregularnih emigracija, budući da će identifikacija biti puno lakša. Još nešto kada govorimo o prijedlozima za program za registrirane putnike. Komisija je u svom prijedlogu e, se odlučila za jedan sutav koji će se temeljiti na takozvanom tokenu. Dakle, Kod svoje registracije bi taj putnik trebao imati jednu čip e, karticu sa jedinstvenim brojem što će biti usklađeno dakle sa ovim središnjim sustavom. To zvuči jako dobro, ali po mojem mišljenju je to nepotrebno i stvara samo nepotrebne troškove. Kao jedan dodatni rizik vezano uz mogućnost gubljenja toga ili krivotvorenja Zar ne bismo, dakle, i e, mogli koristiti, elektronsku putovnicu u tu svrhu? To je standardizirana putovnica koja se diljem svijeta sve više koristi i isto tako je, i sve više zahtjeva EU u svom kontaktiranju sa trećim državama. Dakle, ti mi smo mogli odustati od takve jedne dodatne čip kartice. Istovremeno bi isto tako bi uzimanje otisaka prstiju e, isto tako se moglo nadopuniti kroz e, slike kao što to imamo u biometrijskim putovnicama. Dakle, mislimo da bi ovaj token za početak ne bi bilo jedno pouzdano rješenje, a pogotovo još u pogledu svih troškova koji su to vezani. Tako, na primjer, e, unutar SAD-a imamo biometrijski sustav koji je do sada dao vrlo pozitivne rezultate, pa zašto onda ne bismo i mi nešto naučili od tih iskustava? Mislim da nije dobro u vrijeme kada nemamo toliko novaca na raspolaganju, trošimo puno novaca na skupe programe gdje od početka već postoje određene sumnje da li će to uistinu e, dobro funkcionirati, pogotovo kad već imamo sustave koji već funkcioniraju i koji imaju isti učinak. Hvala vam lijepa. Hvala. Drago mi je što vam mogu e, predočiti ovaj radni dokument u kojem se nalazi kratki sažetak, vrlo kratki sažetak ovog dokumenta, ali u njemu su iznesena neka politička pitanja za raspravu. E, prijedlog e, za ovaj program glavni njegov cilj bi bio olakšavanje e, prijelaza vanjskih granica Europske unije za putnike iz trećih zemalja koji često putuju u Europsku uniju i koji su spriječeni e, e, da e, dolaze na granicu. Umjesto da se svi putnici iz trećih zemalja podvrgnu istim provjerama, bez obzira da li putuju u Europsku uniju prvi put ili ne, sada se zapravo predlaže povećana procjena tijekova putovanja e, preko vanjskih europskih granica. Automatizacija čini se mogućim e, alatom da se e, smanji očekivani pritisak. Svaki državljan treće zemlje koji ima barem 12 godina mogao bi se prijaviti za pristup RTP-u na graničnom prijelazu. Jedan od uvjeta koji osoba treba ispuniti je mora predati valjani putni dokument e, isto tako e, biometričke podatke u obliku četiri otiska prsta i e, još druge određene e, isprave. Pitanje o kojem možemo raspravljati, a koje bih htio predložiti, je činjenica da radni dokument predlaže niz pitanja za raspravu. Uglavnom se bave pitanjem je li sustav kao takav prikladan. Glavno pitanje na koje trebamo odgovoriti je trebamo znati da li nam treba taj sustav registriranih putnika, i postoji li i alternativno rješenje. E, u e, ožujku 2009. parlament je u načelu podržao e, koncept RTP-a za državljane trećih zemalja, a podržao je u načelu i ideju RTP-a, i to i ja radim, pa bih htio sada pozvati zastupnike da razmišljaju o tome bili neko drugo rješenje moglo riješiti ovu potrebu za učinkovitim provjerama na granici. E, kao prvo e, možemo e, dovesti u pitanje povećani broj prelazaka granica. Posljednje tri godine nije došlo do značajnog povećanja prelaza granica kao što pokazuju statistički podaci. U to čini se da ovaj prijedlog nadograđuje na pretpostavci da je pritisak zapravo stalan u šengenskom području, no u stvarnosti vidimo E, da opet oni granični prijelazi e, gdje ima više prelazaka su suočeni sa većim pritiskom. 30 prijelazaka e, prelazaka Europske se odvija na naj, 20 najzaposlenijih europskih zračnih luka. E, ako uzmemo u obzir činjenicu da velika većina graničnih prijelaza e, i te prijelaze vrše e, državljani Europske unije i državljani trećih zemalja koji su se pridružili pravu slobode kretanja, E, to čini ukupno 80% ukupnih prijelaza granica. Sad se trebamo usmjeriti na olakšavanje prijelaza granica e, osoba državljana Europske unije i onih koji uživaju pravo na slobodu kretanja, kao na primjer korisnici prava na ujedinjavanje obitelji ili oni koji imaju višestruke vize. E, važno je zapravo što ovaj prijedlog odgovara na takvu pritisak na prelaske granice e, na način da bi se odvijali automatske provjere e, prelaska granice. E, moramo izmijeniti Schengenski kodeks kako bi predvidjeli provjere višestrukih viza koje bi bile automatske ili poluautomatske kad se prelaze granice na temelju prethodnog upisa u vizni sustav. E, budući da su kriteriji za izdavanje e, tih višestrukih viza e, gotovo jednaki kao i za, za višekratne vize, mi bismo možda izbjegli stvaranje novog sustava koji bi se možda mogao preklapati sa postojećim sustavom kao što je vizni sustav poticanje primjene e, automatskih ili poluautomatskih sredstava na graničnim prijelazima, automatska vrata za prijelaz e, granice i tako dalje, na najzaposlenim e, europskim zračnim lukama za neke kategorije putnika bila bi razmjerna opcija E, za smanjenje vremena čekanja na granicama. E, u, tim zračnim lukama e, odvija se većina prelaska granica. S obzirom na gospodarsku situaciju mnogo država članica gdje se koji puta dovodi opasnosti osnovne javne usluge, treba postaviti pitanje je li taj RTP sada prava mjera. Osobito treba zaista e, obratiti veću pozornost e, procijenjenim financijskim učincima predloženog paketa pametnih e, granica. Komisija predlaže mjere od 585 milijuna eura koje treba dodijeliti razvoju e, sustava ulaska i izlaska. No međutim, ukupan trošak na središnjoj nacionalnoj razini prema e, procjeni učinka koju je izvršila komisija e, iznosi 712 milijuna eura a dakle imamo razliku od 125 milijuna eura. Ukupan iznos za oba prijedloga bio bi zapravo 1,35 milijardi ako dodate 623 milijuna za sustav e, ulaska i izlaska kao što je navedeno, u ocjeni učinka koje je izvršila komisija, a ne 1,1 kao što je komisija najavila. Još uvijek se očekuje pojašnjenje u odnosu na razvoj i operativni trošak ovog prijedloga, a isto tako i financijske implikacije koje bi imale države članice u kontekstu proračunskih ograničenja odluka da se dodijeli 1,35 e, milijardi eura ukupno za izradu e, pametnih granica ne treba e, biti donesena bez pažljive ocjene. Opasnost od povećanja troška kao što je bilo u S i S2 treba isto tako imati na umu. A i na koncu E, e, e, treba izvršiti procjenu prihoda koju će se, tu ostvariti s obzirom na broj osoba koje će zatražiti takvu olakšicu i platiti naknadu. Komisija procjenjuje da oko 5 milijuna upisa i, u taj RTP će se izvršiti svake godine, ali to je ozbiljno upitno ako uzmemo u obzir da je ukupan broj sudionika u sadašnjim sličnim sustavima u zemljama koji imaju e, vrlo e, e, zaposlene zračne luke prema komisiji je samo 46 tisuća u Nizozemskoj, 24 tisuća u Njemačkoj, 250 i 700 tisuća kod globalnih ulazaka, ukupnih ulazaka u SAD. Komisija predlaže da se e, da dio paketa bude taj sustav RTP ulazaka i izlazaka a samo e, se može e, sa takvim sustavom izlazaka i ulaska E, RTP potpuno automatski uvesti, ukinulo bi se e, štambiljanje putovnica, e, RTP međutim se može pokrenuti bez sustava ulazaka i izlazaka, a loša strana bi bila intervencija graničnog službenika koji bi još uvijek morao provjeravati razdoblje koje bi ta osoba bila ovlaštena ostati i to zabilježiti u putovnici. Ja pozivam e, zastupnike da razmisle o glavnim vidovima i stvarima koje zabranjavaju, a povezani su sa predloženim ETP-om koji sam vam upravo sada izložio i da nam iznesete svoja mišljenja u odnosu na i s obzirom na izradu nacrta ovog izvješća. Hvala. A sada krećemo e, dalje na predstavnika zaštite, predstavnika zaštite za, e, Agencije za zaštitu podataka. E, hvala lijepa predsjedniče na ovoj prilici što ste nam dali riječ i e, mogućnost da usmeno izložimo naše mišljenje od 18. E, srpnja. Gospodin Rastings i Butageli nisu mogli doći, ispričavam se u njihovo ime, pa evo morat ćete se zadovoljiti sa mnom. Usmjerit ću se na sustav izlazaka i ulazaka jer iz našeg, po našem mišljenju E, tu se postavljaju vrlo osnovna pitanja iz motišta privatnosti i zaštite podataka. E, o RTP-u ću govoriti tek na kraju svog kratkog izlaganja. Primili smo na znanje radne dokumente koje su pripremili izvjestitelji. Mislim da je dobro usmjeriti se na dva pitanja koja je postavila izvjestiteljica gospođa Somer, a to je potreba i modaliteti tog sustava. Po našem mišljenju, mi smo iznijeli jedan okvir za ocjenu e, e, sukladnosti ovih novih e, velikih IT sustava sa poveljom o temeljnim pravima. Po našem mišljenju dobro je da odbor, vaš odbor, iskoristi dvostruki prag za ocjenu EES-a. Prvi prag po našem mišljenju je članak 7 povelje pravo e, na obiteljski privatni život. Nema dvojbe da sustav kao što je EES predstavlja miješanje u to pravo i treba ocijeniti je li to miješanje opravdano. E, vidimo, e, smatramo da je članak 7 prvi prag koji će dati odgovor na prvo pitanje koje je postavila gospođa Somer, a to je postoji li potreba za EES-om. Drugi prag po našem mišljenju je članak 8 povelje pravo na zaštitu podataka. Članak 8 e, omogućuje obradu osobnih podataka ako su zadovoljeni e, određeni osnovni uvjeti. Članak 8 definira pravila za obradu podataka. Test članka 8 jest li, e, da li SSS e zadovoljava te osnovne uvjete? Drugim riječima, test iz članka 8 treba dati odgovor na pitanje, na drugo pitanje gospođe Somar, e, jesu li modaliteti u skladu s poveljom? Naravno, to je blisko povezano sa člankom 7 o, privatnosti, o zaštiti, o članak 8 zaštita podataka. Mi mislim da je jedan sustav kao EES da je dobro da bude podvrgnut tom dvostrukom testu po našem e, mišljenju, na temelju ovog dvostrukog e, testa, tu ima ozbiljnih dvojbi o potrebi EES-a, a isto tako kritiziramo i modalitete tog prijedloga. Naš glavni savjet, međutim, zakonodavcu, Europskom parlamentu je da iskoristi ovaj okvir za ocjenu kao dio e, e, procesa donošenja političkih odluka u koje se ne želimo miješati. EES je moguće e, sustav koji zadire u prava pa može dovesti do određenih stvari koje zabrinjavaju. To mi mislimo. Isto je tako prema nama važno što je predviđeno štokholmskim programom. Nove sustave treba razvijati te kad se utvrdi da sadašnji sustavi nisu dovoljni. Primjećujemo da od kada je e, štokholski e, program pokazao takav put, komisija je okljeva da predlaže nove programe. E, dakle, budući da već postoji veliki IT sustavi koji postoje na razini Europske unije u svrhu vanjske, kontrole vanjskih granica i to treba uzeti u obzir. Ali e, najvažniji postojeći e, IT sustavi za vanjsku kontrolu granica e, i oni još uvijek nisu potpuno primijenjeni, a kamoli ocijenjeni. Sustav VIS tek je nedavno zapravo u drugoj generaciji, a u četvrtoj tek još nedavnije. Evo, to je pozadina u odnosu na koju trebamo ispitivati ES. A sad ću se vratiti vratiti na ocjenu potrebe e, samog ES-a članak 7. Ovdje zapravo poštujemo iako potpuno ne dijelimo e, mišljenje e, iz svih preporuka izvjestiteljice. Mi imamo malo drugačije mišljenje, bit ću precizan. Mi smo ocijenili spojivost sa člankom 7 povelje i razmotrili svrhu EES-a. Po našem mišljenju glavna svrha EES-a je a, e, dakle, mi nismo uvjereni da, je ta, da ta svrha opravdava e, tu svrhu, a to je nadzor onih koji predugo ostaju, ali predstavlja značajan korak u e, borbi protiv prekomjernih ili predugačkih prekoračenja boravka državljana trećih granica na isti način na koji šengenski e, e, sustav, informacijski sustav je bio potreban kad je stvoreno šengensko područje. Međutim, EES po našem mišljenju je sada razvijen kao samostojeći sustav e, bez same politike ili zakonodavstva Europske unije o prekoračenju dozvole boravka a isto tako e, smatramo, ne znamo koja je svrha prikupljanja e, statističkih podataka, e, je li mu to dodatna svrha ili samo glavna svrha. Razumijemo da su potrebni dobri statistički podaci za upravljanje granicama i borbu protiv prekoračenja boravka, ali u ovom trenutku ne smatramo da je za to potrebna velika baza podataka sa osobnim podacima. Dovoljno je pohraniti i bilježiti anonimne podatke podatke? Evo to je pitanje koje mi postavljamo i na koncu u članku četiri prijedloga spomenju spominju se modernizacija pre, prekograničnih prijelaza, ukidanje eh, štambilja, ali postavlja se pitanje eh, treba li to učiniti sa tako velikom, ogromnom bazom podataka i na koncu želim brzo prijeći na članak osam. E, mi smo ocijenili i sukladno sa načelima zaštite podataka koji su u članku 8 e, povelje o temeljnim pravilima. Drugim riječima procijenili smo modalitete prijedloga kako ih je spomenula u izvješću gospođa Zomer. Neću sada ovdje ponavljati cijeli test koji isto tako uključuje pitanja koje se vrše e, prava podataka pojedinih osoba na zaštitu podataka, ali ću vam spomenuti samo najvažnije elemente. Prvo, e, načelo ograničenja svrhe po našem mišljenju traži da svrha bude puno konkretnije navedena u prijedlogu. Isto tako, e, po našem mišljenju sustav u ovoj fazi ne smije e, zapriječiti mogući pristup tijelima koje primjenju pravo. treba biti napravljen na način koji je prilagođen korisnicima, ali e, ne smije se otvarati nekim novim svrhama. E, članak 8 povelje traži da postupak bude pošten, e, a to znači neprekomjeran proces predviđen u samom prijedlogu ne, ne smatramo prekomjernim. To je svakako dobar prijedlog u smislu zaštite podataka i modaliteta, no međutim za tri godine imat ćemo biometrijske podatke i tada ćemo biti kritični i preporučiti snažnije mehanizme zaštite za korištenje biometrijskih podataka. Imamo, mi bismo ograničili na dva ili četiri otiska prsta, a ne deset, e, koji su sada predviđeni za EES. Znamo da postoje velika razlika. Ukratko, E, ću sad govoriti o, programu registriranih putnika. S, našim, e, e, s našeg motrišta zaštite podataka, a ne govoreći o razmatranjima izvjestitelja, mi mislimo da je ovaj prijedlog manje problematičan, to je dobrovoljan sustav koji će olakšati kontrolu, graničnu kontrolu za česte putnike. Ali glavna stvar koja naš brine u mišljenju je to što sustav zaista mora biti dobrovoljan. Sudjelovanje u programu treba se temeljiti na suglasnosti koja treba biti danas slobodno, a ne temeljiti se na bilo kojem obliku prisile. Treba biti siguran da nema negativnih posljedica, čak i ako neko odbije sudjelovati. Zaključit ću sa e, dvije kratke završne e, riječi. E, model nadzora koji se predviđa E, koji sada primjenjujemo za Eurodoc, za SIS i za VIS, to je model prema kojem e, e, mi nadziremo središnji dio EULISE, imamo snažnu suradnju sa nacionalnim tijelima. Mislimo da je to mudar izbor koji se potpuno uklapa u razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde. Po našem mišljenju na koncu bavimo se i sigurnošću sustava, dali smo jedan broj tehničkih preporuka, predlažemo da vaš odbor pregleda te preporuke, osobito one u kojima se traži dobar e, plan e, kontinuiteta i e, snažnu sigurnost upravljanja informacijama. Hvala. Hvala, a sada idemo na članak 29. radnu stranku, gospodin Ben. Uh, um, Hvala. Kao prvo zahvaljujemo ime radne skupine što ste nam dali mogućnost da predstavimo svoje mišljenje. Kao i Europski nadzornik za zaštitu podataka, ja ću se također usmjeriti na sustav ulazaka i izlazaka. U čemu se sastoji naše mišljenje? Mi smo prepoznali potrebu za integriranim upravljanjem granicama. Također shvaćamo da treba spriječiti nezakonite migracije, da je to legitimni cilj. Međutim, u zaključku pozivamo da sustav ulazaka i izlazaka bude učinkoviti. Zapravo dovodimo to u pitanje jer taj prag nužnosti i razmjernosti prema našem mišljenju nije ispunjen. Htio bih iskoristiti ovo vrijeme da vam objasnim kako smo došli do tog zaključka. Komisija navodi nekoliko razloga za uspostavu sustava ulaska i izlaska, međutim osnova toga sustava počiva na činjenici da se to smatra nečim korisnim i nužnim za suzbijanje e, nezakonitih migracija, posebno problema prekoračenja boravka. Ova radna skupina smatra da to nije u potpunosti uvjerljivo i to iz tri osnovna razloga. Kao prvo, pitali smo se može li takav sustav uistinu biti učinkovit i tu su se već pojavile neke sumnje. Čitav sustav može imati smisla i biti koristan ako možemo pretpostaviti da e, će svi granični prijelazi e, biti registrirani. Koliko nam je poznato, međutim, nema takvog međunarodnog primjera da bi sustav obuhvatio registriranje izlaska posebno u SAD-u, koliko nam je poznato, takav sustav nisu uspjeli uspostaviti. Htio bih još jedan put podsjetiti e, na to kako na zemljopisnu kartu Europe i na e, činjenicu da imamo vrlo dugačke kopnene i pomorske granice. Dakle, razmislite sada o svim automobilima i kamionima i vlakovima na granici između prema istočnoj Europi ili sjevernoj Africi. Dakle, ako e, je pitanje može li se takav sustav učinkovito uspostaviti, trebamo vidjeti kakve će on posljedice imati. Ne samo da bi se to moglo, da bi moglo biti problema sa statističkim podacima ako brojke nisu točne, nego isto tako tu mogu biti i e, neke neopravdani slučajevi zabrane ulaska. Pod pretpostavkom da e, vi smatrate da je odgovor na moje pitanje da, odnosno da je moguće uspostaviti takav sustav, onda bi sljedeće pitanje koje valja postaviti bilo e, može li se uistinu sustavom ulaska i izlaska spriječiti e, prekoračenje boravka. Naravno da se može ustanoviti e, da postoji takav slučaj, ali ustanovili smo da postoje još tri kriterija, a to je da se i dalje neće znati gdje se nalazi ta osoba koja je prekoračila boravak. Drugo pitanje, što je sa onima koji uđu, ali ne izađu iz nekog legitimnog razloga? I treće i najvažnije pitanje, je to da naravno otkrivanje slučajeva može biti prvi korak, međutim u ovom kontekstu, a kao što smo čuli i od komisije u priješnjem priopćenju, glavni problem je zapravo povratak. Dakle, taj povratak, e, provedba toga je ono što je povrat je najveći problem i tu zapravo sustav ulaska i izlaska ne može mnogo pomoći. I tu zapravo dolazim do trećeg prigovora, a to je zapravo kako bi sustav ulaska i izlaska mogao pomoći u pronalasku ljudi koji su prekoračili boravak. To bi bio slučaj samo u slučaju da se uključe biometrički podaci, no pritom e, bismo htjeli da se uspostava sustava ulaska i izlaska stavi u kontekst onoga što već postoji, a to je SIS-2 i VIS. tu su e, uključeni biometrički podaci. Prema tome, sustav ulaska i izlaska može biti koristan za e, identificiranje ljudi samo kada je riječ o ljudima koji dolaze iz onih e, zemalja s kojima postoji sporazum o, e, o tome da ne, nije potrebna viza. Dakle, riječ je samo o onim zemljima koje predstavljaju manju opasnost u smislu imigracije. Iz tih navedenih razloga sumnjamo e, da li je uistinu opravdano postane sustava ilaska i izlaska. Dakle, prvo pitanje tiče se statističkih podataka, ako je doprinos suzbijanju nezakonitih migracija ograničenog opsega, smatramo da velika baza podataka nije opravdana e, da bismo imali kvalitetnije statističke podatke. Čak i ako imamo kvalitetnije statističke podatke, još uvijek to nije dovoljno dobar razlog jer oni koji ulaze nezakonito u Europsku uniju u svakom slučaju ne bi bili obuhvaćeni takvim statističkim podacima. Zatim tu su i troškovi, dakle to nije pitanje koje se tiče izravno zaštite podataka, no mislimo da je također i treće pitanje koje smo već ranije čuli tiče se pristupa za potrebe e, policijskih radnji i e, kaznenog progona. Dakle, to je nešto što je bitno za vas i za nas i to moramo dobro razmotriti prilikom donošenja konačne odluke. Ako sve ovo zapravo uzmemo u obzir, mislim da će vam to objasniti zašto smo kritički nastrojeni prema ovom sustavu ulaska i izlaska u ovim vremenima u kojima živimo, u trenutku kada Europska unija e, se opredijelila za zaštitu podataka, pitanje je da li bi uspostava sustava ulaska i izlaska bila poruka kakvu želimo prenijeti. Još samo jedna dodatna rečenica o programu registriranih putnika. E, ja sam mišljenja zastupnice Zomer. Mi se također pitamo zašto uspostaviti još jednu bazu biometričkih podataka i ne bi li bilo bolje da se koristimo i pasovima koje već imamo. Imam još nekoliko komentara, ali to e, bi bilo osnovno s obzirom na e, vrijeme koje mi je bilo na raspolaganju. Dobro, sada možemo otvoriti raspravu. Izvjestitelji iz Sjene su sada na redu. E, zastupnik Enčio je bio izvjestitelj u Sjeni kada je riječ o izvješću zastupnice Zomer, no mislim da su oboje rekli svoje. Imate li možda nekakvih dodatnih komentara na ovo izvješće za koje ste bili izvjestitelj u sjeni? Ako želite možete to kratko učiniti, ako ne prelazimo na ostale izvjestitelje u sjeni. Mislim da možemo dati riječ o ostalim izvjestiteljima u sjeni, a ja mogu iznijeti svoje komentare na kraju. Dobro, onda gospodin Tovoc. Thank you, chair. Uh, could be a lot of... Hvala predsjedavajući. Mislim da bih mogao mnogo toga reći, međutim, ipak ću se e, ograničiti na nekoliko osnovnih komentara koji se tiču cijeline ove problematike. Veći dio pitanja zaštite podataka ću sada ostaviti po strani, budući da e, u parlamentu se svi slažemo da nam e, je potrebna kvalitetna zaštita podataka, no to je predmet kojim se bave neki drugi izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni. Ono što mene više brine u kontekstu zaštite podataka su podaci koje sada dobivamo o tim e, zapravo malim vratima, backdoors u operativnim programima, ulasku na mala vrata. Možda ja nisam prava osoba da kaže da ne bismo trebali imati e, program koji se temelji na Windowsima i da bi bilo bolje ići na Linux. Vjerojatno znate i sami da sam ja pomalo pristran kada je o tome riječ. U ovoj široj raspravi zapravo nismo svjesni e, o kojoj kvantiteti govorimo. E, znamo da je trećina svjetskog stanovništva e, sada je zapravo u pokretu, e, dakle u većinom unutar teritorija vlastite zemlje za sada. Međutim, ne bismo trebali imati iluzije o budućnosti i misliti da će manje ljudi se kretati i prelaziti granice. Dakle, to vidimo iz svih podataka. Ljudi su sve više u pokretu i ako ne shvatimo da će se to preliti i u zakonitom i u nezakonitom smislu i da će biti i zakonitih i nezakonitih prelazaka granica, onda mislim da smo stvarno idioti. A dobro, i to je nešto što nije tako neobično kada govorimo o ljudskom rodu. Što se tiče tehničkih rješenja, e, mislim da ću to ostaviti po strani. To nije sada ovdje središnje pitanje. Možemo pronaći e, učinkovita tehnička rješenja ako se potrudimo, ali to je izlazi izvan okvira današnje rasprave. Moj e, četvrti komentar odnosi se na sljedeće. Ako se usredotočimo na one koji su prekoračili dozvoljeni boravak, onda zapravo tražimo krive odgovore. Jedino što trebamo znati o tim ljudima u, bilo kojoj zemlji jest koliko ih ima i odakle dolaze, kojim je zemlja podrijetla. Ako se tvrdi da je ovo program za hvatanje tih ljudi, mislim da to može uistinu nas dovesti do situacije da se odmaknemo od jedne racionalnije, e, logičnije rasprave. Mislim da kada govorimo o osobama koje su prekoračile dozvoljeni boravak, bitno je da znamo odakle dolaze i u kojim je to i koja je njihova situacija i zapravo to su ljudi kojima je potrebna zaštita i to je na neki način naša odgovornost. Krenut ću od e, izvješća zastupnika Enčua. Demokratski procesi se odvijaju na sljedeći način. Ako se donese odluka u parlamentu da nam treba takav program, onda bismo e, se toga trebali držati dok ne donesemo neku novu odluku. Ako sada krenemo u raspravu o tome e, hoćemo li donijeti odluku ili ne, to mislimo, mislim da to nema smisla. Odluka je tu i prema tome trebali bismo se toga držati. Ako se donese odluka da se ide u izmjenu postojećeg sustava, onda je to drugi par rukava, ali sada trebamo se držati onoga što smo već odlučili. Što se tiče e, nužnosti programa registriranih putnika, to je da se ubrza protok putnika i olakša prelazak granica u pograničnim e, područjima. Mislim da je to dobro možda ne trebamo sada tražiti neka nova rješenja, već imamo prijedlog komisije. Mislim da je zapravo na nama da pokušamo poboljšati ove mjere e, paketa pametnih granica, te mjere koje već imamo pred sobom. Što se tiče nekih konkretnih mjera u izvješću Enciju, pitanje e, da li bismo se trebali više baviti olakšavanjem prelaska granica, E, onih koji imaju pravo na slobodan prelazak? Ne, mislim da to nije moje mišljenje. Zašto bismo se trebali baviti prelaskom granica državljana Europske unije? To je nešto što već dobro funkcionira. Naravno, uvijek ima prostora za poboljšanja. E, dakle, poanta programa registriranih putnika jest da se ubrza ulazak državljana trećih zemalja. Što se tiče pitanja e, da li bi trebalo izmijeniti šengenski kodeks kako bi se omogućile e, detaljne provjere e, višekratnih viza, odnosno nositelja višekratnih viza. Moje pitanje vama, zastupniče Enciju, zašto onda ne i program registriranih putnika? Jer poanta pametnih granica je da se spriječi diskriminacija i da se ubrza prelazak granice državljana trećih zemalja. Dakle, zašto bismo onda davali prednost onima koji imaju višekratne vize u odnosu na one koji to nemaju? mislim da bi to samo stvorilo dodatnu zbrku. Da bi to stvorilo zbrku. Dakle, činjenica i dalje da je količina e, putnika iz Europske unije prema Europskoj uniji vrlo velik. Trenutni sustav upravljanja granicama nije dovoljno dobar da bi se e, moglo upravljati tim protokom putnika. Dakle, aktualnom razinom. E, mislim da sam i u ovoj raspravi čuo da to, dakle, naime, nije stvar samo o ljudima koji dolaze u zračne luke, o tim putnicima. Kao što sam u više navrata rekao, broj Rusa koji dolaze u Finsku iz čitavog niza razloga e, ima puno. Uglavnom su to e, zakoniti razlozi i njihov broj je toliko velik da mi ne možemo mehaničkim mjerama, pristupom upravljati tolikom količinom, tolikim protokom. E, Moj njemački nije tako dobar, pa ću ipak nastaviti na engleskom. Općenito mislim da već smo čuli da ima određenih nedoumica u vezi sa sustavom ulaska i izlaska, ali općenito smatram e, da kao i zastupnica Somer, dakle mislim da zapravo smo, da se slažemo oko mnogo toga, no ne mislim da se trebamo toliko baviti osobama koje su prekoračile dozvoljeni boravak, jer mislim da bi to zapravo moglo na neki način iskriviti bit ove rasprave, a mislim da sam predugo već da već predugo govorim. Hvala vam što ste mi dali riječ. Vielen Dank. Ähm, ich möchte auch. Hvala lijepa. Ja bih željela reći nešto vezano u sustav pametnih granica, sustav ulaska i izlaska jer time ćemo imati jednu od najskupljih i najvećih baza podataka sa otisima prstiju diljem svijeta, a to je već alarmantna. Kao što smo već od početka kritizirali, kad još ne znamo ni zašto to radimo, onda u istinu imamo veliki problem. Trenutno bi kroz EES saznali koliko ljudi boravi u Europskoj uniji, koji su prekoračili svoj dozvoljeni boravak, e, ali ne znamo gdje su ti ljudi, znači uopće ne možemo ništa započeti s time, a samo kako bi postigli dobre statistike, tu bih bila e, uistinu istog mišljenja kao i nadzornik za zaštitu podataka. Za to nam nije potrebna nova baza podataka još koja je toliko skupa i isto tako smo već čuli da nemamo ni zajedničku politiku uopće što bi učinili s tim ljudima. Imamo 26 različitih politika. U svakoj zemlji je to drugačije regulirano kada govorimo o tom prekoračenom e, boravku i dok nemamo tu jednu zajedničku politiku uopće nema smisla uvoditi jednu zajedničku bazu podataka. Tu su još i troškovi u pitanju. Komisija sad već se računa s više od milijardu eura, a kao što znamo od velikih drugih sustava, mm, dakle baze podataka, to može vrlo brzo eksplodirati, svi se sjećamo, dakle već jednog takvog primjera, a u SAD-u je već izračunato da ti e, troškovi se e, smanjuju, dakle, e, i SAD je tu promijenio svoj sustav Dakle, mi uopće nemamo nadležno mjesto koje bi to moglo sve zajedno zaustaviti. Dakle, u vrijeme krize, kad u Grčkoj, Španjolskoj i drugdje uvijek iznova i tjeramo ljude na nove programe štednje gdje se ljudima smanjuju mirovine, gdje uopće ljudi više nemaju pristupa jednom razumnom medicinskom sustavu, kako ćemo tim ljudima reći, ali ljudi za to morate imati novaca za jedno prikupljanje statističkih podataka više od milijardu eura, a to naravno može biti još skuplje. Kako ćemo uopće e, to objasniti svim onim nezaposlenim mladima i u nekim regijama imamo više od 50% nezaposlenih mladih ljudi, a mi ćemo radije dati više novaca za jedan takav sustav, a ne koristimo e, Dakle, nismo ni svjesni uopće koje su prave koristi toga. Ni sami baš ne znamo što bismo htjeli s time. Gospođa Zomer, vi zahtjevate isto tako kao i države članice da se od samog početka EES sustav ne koristi samo za kontrolu granica, već isto tako za borbu protiv kriminala. Kako da policija onda ima jedan... Dakle, time bi policija trebala imati pristup tim otiscima e, prstiju. Dakle, a to smo upravo dakle, htjeli spriječiti u Njemačkoj kroz uvođenje e-putovnice Namjerno nismo uveli jedan središnji registar svih otisaka prstiju građana, zato što nam je važnija zaštita podataka nego želja policije za uvijek sve više podataka. U Francuskoj je Vrhovni sud e, e, isto tako rekao da je kršenje Ustava ako se uspostavi jedna središnja baza podataka s otisima prstiju svih e, Francuza. Dakle, i u Nizozemskoj imamo jedan primjer koji ide u tom smislu. Dakle, kako mi sad upravo želimo stvoriti takvu jednu bazu podataka za državljanje trećih e, zemalja. Dakle, i oni isto tako imaju određena prava vezano uz e, naša prava za zaštitu podataka. Zašto želimo diskriminirati strance u tom pogledu i za njih upravo imati bazu podataka gdje prikupljamo otiske prstiju. Dakle, ono što je upravo zabranjeno za države članice Europske unije. E, ne mislim da time želimo reći da su oni potencijalno veći kriminalci, nadam se barem nego što su državljani naših zemalja. Zajednički smo više puta već imali jedan susret gdje smo govorili o tom prikupljanju i kontroli otisaka prstiju, da to tehnički još uopće nije izvedivo i da to opet dovodi do još većih redova. Stoga baš ne vidimo Zašto bi sad odjedanput biometrija od samog početka trebala već biti uvedena? Mi tu još uopće nemamo nikakvo iskustvo, recimo što se tiče viznog informativnog sustava, tu još nemamo nikakva izvješća, ali znamo iz e, pilot projekta BioF2 da je potrebno tri minute da se otisci prstiju e, mogu uzeti od osobe. Dakle, to je tri minute više od osobe na graničnoj kontroli ili pri graničnoj kontroli. Dakle, to je još uvijek dodano vrijeme i ako uistinu je to tako, onda uopće ne želim razmišljati kako će izgledati naše zračne luke. Kad sad već zračne luke se žale da jedva još uopće imaju prostora, da svi ljudi koji čekaju redovima budu zbrinuti mislim da kada govorimo o turistima, e, o znanstvenicima, o svim ljudima kad dolaze k nama, želimo ali zbiljam da oni svi ostanu van ili da čekaju u dugim redovima kad dolaze s nama? Gdje onda tu kada govorimo o svom tom gospodarstvu i znanosti u Europi? Dodatno tome je komisija isto tako u svojoj procjeni učinka nije ništa rekla niti koji će biti sami učenci ili djelovanja uzimanja otisaka prstio, niti ništa o temeljnim pravima, niti išta tako vezano uz ovo duže vrijeme čekanja. Gospođo izvjestiteljice, ako želite, dakle od početka da se to uvede, mislim da moramo to i ispitati. Mislim da isto tako sami učinci te mogućnosti za kazneni progon, jer time komisija uopće ne spominje to u svojim e, procjeni učinaka. A mislim da to možemo jako dobro ispitati kako se to odnosi na zaštitu podataka, na temeljna prava, na vrijeme čekanja, dakle isto sama prohodnost granica. Dakle, ako ovdje želimo stvarati jednu politiku gdje koja počiva isto tako na određenom istragama, da razmišljamo o tome što se tu može dogoditi. Tu nam je potrebna barem jedna parlamentarna procjena učinka Pa mislim da je to u skladu sa željama izvjestiteljice drugih država članica. Dakle, prvo trebamo pogledati koji su stvarni učinci, ili tu ima čitav niz posljedica vezano i one koji rade u zračnim lukama, vezano uz konvenciju o ljudskim pravima i europsko gospodarstvo. Mislim da možete to i sami shvatiti. Hvala vam lijepa. I'm reasonably brief here, but I just want to concentrate on... Htio bih se samo e, usvjetočiti na sustav ulaska i izlaska koji naravno ja i moji kolege pozdravljamo. Pozdravljamo uvođenje jednog takvog sustava jer očito on pomaže smanjiti e, teorijski e, pomaže smanjiti nezakonitu migraciju. I sam po sebi to pomaže E, da se same države članice usmjere e, na razmatranje tih pitanja. No, međutim, ipak imamo tu neke manje probleme. Ne samo u vezi sa samim tim pitanjima, nego u vezi s logistikom povezanim s tim pitanjem. Imam izravno iskustvo sa uvođenjem e, informacijske tehnologije i takvih sustava i u političkom sustavu i izvan njega. E, 80. godinama prošlog e, stoljeća uveo sam prvi prve računala za obradu e, podataka u moje pravne firmi u Ujedinjenom kraljestvu. Tada je bilo pohrane oko 100 megabajta u sobi koja je bila e, veličine možda ove sobe sa ogromnim strojem, treba je uvijek biti klimatiziran a nije naravno toliko stroj se pokvario, nego je stalno trebalo ažurirati programsku podršku i mijenjati je. I tu su se pojavljivali problemi, kao i kasnije e, tijekom velikih projekata koji su se posljednjih godina uvodili u Jedinom kraljestvu, a i u drugim zemljama koje su pokušale imati odgovarajuće sustave e, registriranja evidencije za zdravstveni sustav, a naravno i za e, granične kontrole. E, troškovi e, tih stvari e, zapravo pokazuju, su veliki za takvu kontrolu i zapravo se radi o jednom velikom ulaganju ovdje kako bi se proveo taj sustav ulazaka i izlazaka i e, program registriranih putnika. Ja bih htio e, čuti što se tiče fonda e, unutarnje sigurnosti Europske unije od 2014-2020. Da li mi zaista mislimo da to možemo kontrolirati ili ili, ćemo biti potpuno prevereni u smislu ukupnog e, troška I, hoćemo imati pravilnu kontrolu nad ugovorima koje ćemo sklopiti kako e, ne bismo izgubili kontrolu biometrički podaci i pristup njima u svrhu provedbe zakona policijske i pravosudne. To naravno treba biti sastavni dio sustava ulaska i izlaska Europske unije i to od početka, a ne da se mora proširiti svrha izvornog sustava kasnije. Imamo vrlo loša iskustva sa takvim dodacima naknadnim. E, e, vizni informacijski sustav je jedan primjer, još jedan je Eurodoc u kojima imamo probleme. A isto tako mislim da bismo ozbiljno trebali razmotriti potrebu upotrebe biometrijskih podataka prije nego donesemo tu odluku. Zapravo sve što tu trebamo napraviti je pogledati iskustva ostalih, uključujući osobito SAD. Oni su uveli biometričke sustave sa ogromnim troškovima. Mislim da ovdje govorimo kod SAD-a, to je puno, govorimo o milijardama dolara u SAD-u gdje je to ogroman poduhvat. I ja mislim da im je bilo jako teško prosuditi kakve značajne koristi, ako ih je uopće bilo, e, su se pojavile kao e, rezultat takvog uvođenja. Ne želim biti skeptičan ja pretpostavljam da su svi moji kolege zapravo skeptici, ali ja nisam skeptičan u odnosu na bilo što, ali mislim da je sasvim u redu da ja otvorim ta pitanja, da postavim ta pitanja, ja se u načelu potpuno slažem, praktično govoreći bilo bi to sjajno, ali mislim da moramo e, zaista biti vrlo oprezni sa našim financijskim kontrolama, strogi, a moramo primiti na znanje iskustva drugih ljudi u smislu mjerenja kakvi su vjerojatni ishodi e, svega ovoga. Žao mi je predsjedniče što sam malo eto negativan, ali mislim da trebamo biti jako budni e, gospodin kikop a imamo još zastupnika koji žele nešto reći, pa ćemo e, početi sa gospođom Matije. Hvala gospodine predsjedavajući. Predlažem samo da ne govorite dugo, jer imamo još jednu točku dnevnog reda prije sastanka koordinatora. Kao i neki kolege, mislim da je ovaj paket koji nam je komisija predočila kvalitetan, ali bi neke aspekte trebalo poboljšati, posebno što se tiče troškova, kao što je spomenuo gospodin Enciju, 350 milijuna eura. Dakle, možda bi trebalo smanjiti trošak e, Naravno, svi građani se žale na granice Europske unije, prema tome ta inicijativa pametnih granica je dobra. I mislim da je hvale vrijedno da smo načeli e, tu bitnu problematiku. Što se tiče programa registriranih putnika, zastupnica Somer je u pravu. Prijedlog komisije sa tim tokenom možda nije u potpunosti adekvatan i zašto ne e, ugledati se na SAD, možda bi bilo bolje da preuzmemo njihov sustav jer čini se da oni imaju dosta dobro iskustvo s time. Možda bismo to mogli iskoristiti, a to bi isto tako i bitno smanjilo trošak. A vidimo da je to iskustvo, američko iskustvo nešto što bismo mogli iskoristiti. Što se tiče propisa koji se tiču sustava ulaska i izlaska. Smatram da ne bismo e, trebali ograničiti pristup e, policijskim snagama. Policija bi trebala imati omogućen pristup e, biometričkim podacima od samog početka. Naravno, to treba biti u skladu sa pogravima i sve treba biti dobro postavljeno od samog početka. Nema smisla uspostaviti ovakav sustav ako policija to tome nema pristupa od početka. I zahvaljujući paketu pametnih granica e, trebali bismo moći boriti se protiv nezakonite migracije. Mislim da je to iznimno važno. A sve to bi nam e, trebalo dakle, pomoći u suzbijanju e, nezakonite imigracije. Što se tiče e, poteškoća koje se tiču čekanja, mislim da će se to riješiti zahvaljujući toj fluidnosti protoka, a to će se riješiti putem prvog paketa mjera. Znamo da putnici koji e, redovno dolaze iz trećih zemalja, e, zahvaljujući odredbama prve uredbe, moći će brže prolaziti preko granica. Tako da me zapravo ne brine ono što je e, potaknula zastupnica Keller. Gospodin, gospođa Lumiro. E, predsjedniče, mislim da e, zapravo je gospođa Sipola zatražila riječ. Samo bih kratko nešto rekla. Mislim da već ovaj program trebamo kritično promatrati jer se postavlja pitanje da li dakle ljude navodi da, da čitav niz podataka o sebi što nije nužno. S druge strane se treba provjeriti da li osobe će možda, odnosno da će ne skupine ljudi možda biti diskriminirane. Ali isto tako bih ne, ipak sam centrirala na sustav e, e e S kolega iz radne skupine članka 29 je već rekao da ne možemo kontrolirati sve one koji putuju ali ja se nadam da to ne dovodi do toga da nećemo sada govoriti o podacima vezano za onim koji dolaze kroz zračne luke, već trebamo možda razmisliti, dakle, <laughs> provjeru vezano za one koji dolaze željeznicama i brodom, <laughs> a opet i kontrolu onih koji dolaze automobilom. Postavljeno je pitanje zašto želimo, dakle, ukinuti e, u kontrolu ulaska e, koji vršimo kroz žige, davanje žigova, a sada e, to želimo činiti elektronskim putem, ali puno bi bilo učinkovitije ako uopće ne bismo potpisali nikakve sporazume vezano za olakšavanje i dobivanje viza, to bi onda e, spriječilo čitav niz problema. Pitanje kontrola i ilegalnih ulazaka. Ja sad tu nemam nikakve brojke, ali nemam baš osjećaj da smo mi preplavljeni ilegalnim e, ulascima, da ljudi predugo ostaju, pa su li to sve kriminalci, teroristi, svi ti ljudi. I tu uopće nemam nikakve brojke koje bi to mogle potkrijepiti. Međutim, isto tako znamo svi da postoji čitav niz ljudi koji se ilegalno zadržava u Europskoj uniji i zato što se ilegalno zadržavaju e, i se zloupotrebljava na tržištu rada plaćaju prekomjerne stanarine dakle ili najamnine dakle neki profitiraju od njihovog boravka ovdje što imamo toga ako je netko nedozvoljeno dugo ostao u Europskoj uniji znam li gdje je on onda što ću uopće započeti s tom informacijom Gospođa Zomar je tada rekla ne treba nam možda samo otisi prsti, već isto tako i prepoznavanje lica. Ma krasno, uistinu se veselim toj situaciji da s obzirom na to ćemo imati video nadzor na svim mjestima, na ulicama gdje god je to moguće kako bi te ljude onda uistinu mogli naći. Je li to sve uistinu razmjerno? Mislim da ne, jer ako sad sad promislimo, kada govorimo taj sustav, već sad razmišljamo o tome da se to ne koristi samo za ulazak izlazak, već i za neke druge. Dakle, i tu se već postavlja pitanje da li je Big Brother možda već odavno među nama. Kada govorimo o ovim diskusijama koje vodimo, mislim da su neka pitanja upravo smiješna, jer postoje, što ćete učiniti određene zemlje kada dođu do od nekih podataka o tome uopće ne trebamo razmišljati. Kada govorimo o trošku od više od jedne milijarde eura, mi znamo iz iskustva da će to sve biti još puno skuplje. Da, to ne samo da je nesrazvijeno u pogledu situacije u kojoj se nalaze neke države članice s obzirom na socijalne izazove s kojima su suočeni, već upravo kad govorimo o samoj koristi i smatram da to jednostavno uopće nije razmjerno. Hvala predsjedniče. E, htio bih zahvaliti e, te Sobere na njihovim radnim dokumentima i dijelim, e, želim ja postaviti to pitanje koje oni postavljaju. Trebaju nam ovi sustavi, kakvu nam dodatnu vrijednost mogu donijeti, jesu li ti sustavi najbolji način za rješenje koje nam zaista treba. E, shvaćam e, da je odgovor gospođe Zomer e, optimističniji, Ničo je oprezniji, no moram reći da sam ja također oprezniji u svom pristupu tim sustavima. htio bih zapravo postaviti pet pitanja. Prvo pitanje, što dobivamo tim sustavima? Kao što su neki zastupnici već rekli, a i predstavnik e, e, Agencije za zaštitu podataka. Što zapravo dobivamo? E, to su informacije o prekoračenjima boravka, ali ne dobivamo nikakvu dodatnu informaciju o tome gdje se nalaze ti ljudi koji su prekoračili boravak. Ne dobivamo nikakva nova rješenja kako bismo olakšali postupke vraćanja ne dobivamo novo rješenja u situaciji u kojoj treća zemlja ne surađuje u postupcima vraćanja. Dakle, e, ja imam osjećaj da je ono što ćemo dobiti s ovim novim sustavima, da to nije baš jako e, sadrženo, nije jako bitno. Moje drugo pitanje je, pitanje koje je gospodin Kikop već postavio, hoće li to funkcionirati? jer kao što smo vidjeli e, u e, Sjedinjene američke države već deset godina troše ogromne količine novca i to tamo ne funkcionira. Hoće li to funkcionirati u EU? Zašto? Mm. E, očekujem li zaista da možemo uspjeti? Moje treće pitanje, kakvi će biti troškovi? Slušao sam gospodina Inčiva i e, čini se da je već 1,1 postalo 1,3. Nasjećam se prvi puta kada je Europska komisija nama e, predložila e SIS-2, govorili su o 32 milijuna. No, konačni trošak je bilo 1,65 e, e, e, milijuna. Ako želimo dodati novac koji je Europska komisija dala državama članicama kroz program za vanjske granice, govorimo o više od 95 milijuna. Tako sve skupa govorimo o 250 milijuna za SS2 a predviđeno je bilo 35 milijuna. sada govorimo o tome, bilo je predviđeno 23 milijuna. A sada govorimo o e, e, e, tek prvom prvom predviđanju koji će biti ukupan trošak, konačni trošak 5 milijardi, niko zapravo ne može to reći. Moje četvrto pitanje, znate li što već sada možemo učiniti kao predstavnici, e, kao što je već rekao predstavnik e, e, skupine članka 29. Mi započinjemo drugu generaciju SAS-2. Još uvijek se uvodi taj sustav. Ja mislim da bismo morali čekati da vidimo koju, koju korist ćemo imati od tih sustava jer želimo E, izbjeći duplikaciju e, e, dvostruke funkcije. Mislim da nije jako mudro trošiti novac kako bismo izgradili nove sustave kada vjerojatno već imamo sustave koji nam mogu dati neke odgovore. I moje e, zadnje peto pitanje o zaštiti podataka. Ne želim ponavljati e, ono što je rekao predstavnik Agencije za zaštitu podataka, oba predstavnika. Zaista postoje ozbiljne stvari koje zabrinjavaju u vezi sa zaštitom podataka u tim sustavima. Gospodine predsjedniče, dozvolite mi završiti s jednom e, mišlju da već u veljači 2012. godine na konferenciji e, koju je organiziralo dansko predsjedništvo i nizozemska vlada o e, e, inovativnom upravljanju granicama. Ja sam bio sa gospodinom i Franciskom Kellerom, ja sam upozorio na određene stvari koje zabrinjavaju u paketu e, pametnih granica. Tada sam ukazao da postoje drugi prioriteti e, koje Europska unija prve treba rješavati i, da i ustrajao sam na tome da se odgodi taj paket za upravljanje e, pametnim granicama i naglasio sam da već postojeće tehnologije i sustavi treba biti potpuno provedeni prije nego što se uvodi novi veliki informacijsko-tehnologijski sustav i želim reći da još uvijek tako mislim. Hvala vam lijepa. E, Hvala predsjedniče. Mi smo govorili o mjerama e, kontrole imigracije protiv terorizma i o sustavima kao je es i tako dalje. Oko 90% proračuna trošimo na te stvari. Ako pogledamo proračun i što znači imati ured za azil, e, u usporedbi sa drugim e, proračunskim sredstvima koje trošimo na ove druge sustave, to je skandalozno. Ljudi koji žive u Europi, e, došli su ovdje iz e, e, raznih razloga, nisu loši ljudi. Možemo li barem jednom pomisliti da to nisu nužno loši ljudi? I možda ako prekorače datum dozvole boravka, možda postoji neki razlozi za to. Zašto ne bismo napravili stvarnu studiju utjecaja sa situacijom kako je sada, a ne da predlažemo druge sustave, bez obzira koliko su elektronički. Oni mogu biti jako pametni, ali imamo ograde tu, gotovo svi koji su govorili ogradili su se. E, imamo već sustave koje već zovemo pametnim. Mislimo da, da postoji neko čarobno rješenje koje će riješiti sve probleme. Svaki puta kada, kada se pojavi neki e, pametni sustav ja se počnem e, testi, brinuti. To je uvijek povezano s time da ljudi koji imaju dozvolu boravka su nepošteni, kriminalci i mogući teroristi. Nije moguće upravljati Europom na taj način. Ja zaista ne mislim da su osobe sa dozvolom boravka nepoštene osobe. Zašto ne bismo pokrenuli inicijativu da vidimo koja su temeljna prava osoba koje borave u EU, uniji, a koja nisu uopće obuhvaćena E, kakve postoje razlike u državama članicama što se tiče postupanja s tim dozvolama s boravkom e, i onih koji dolaze iz trećih zemalja? Koji su im uvjeti rada, pravo na stanovanje, na zdravlje? Zašto o tome ne govorimo, a ne uvijek samo stavljamo na stol sve vrste represivnih paketa? to se meni ne izgleda kao Europa e, o kojoj mi razmišljamo to je Europa u kojoj svatko tko dođe je ili terorist ili neko ko iskorištava okolnosti. Čini se da nećemo razmišljati ni na koji drugi način. Kako je moguće da komisija uvijek podnosi inicijative na, e, te vrste? Ja e, pozdravljam rad e, gospođe Inciju i prijedlog komisije. Posebno pozdravljam ovu raspravu, očito postoji puno otvorenih pitanja koje treba dalje razraditi i ocijeniti. Jako je važno što da damo sigurnost našim građanima, da imamo suvremen, učinkovit sustav provjer, granične provjere e, iz očiglednih razloga, ali zapravo već imamo jedan E, koje smo tek nedavno usvojili novu generaciju SISA i VISA. Pa bi se htio složiti sa, da bi, htio bi se složiti da bi možda bilo korisno prvo vidjeti kako funkcioniraju sada, ako funkcioniraju ti sustavi, onda naučiti iz iskustva i vidjeti kako ih dalje razvijati. Drugo e, pitanje koje ste već e, mnogi postavili je pitanje troškova i ekonomičnosti. Troške u smislu financijskih sredstava, ali isto tako i administrativnog tereta za države članice. Neke države članice imaju stotine e, točaka ulazaka, da ne govorimo o konzulatima. Nemaju svi konzulati u ovom trenutku e, to te, te, te sjajne mogućnosti e, prema kojima da mogu se Um, um, obraditi te sustave registracije. Ja mislim da, je jako važ, da su jako važno um, pitanja su važna koje su otvorili oni koji više nadzor nad zaštitom podataka. Hvala vam na tim mišljenjima. Očito moramo više raspravljati o zaštitnim mehanizmima uh, zaštite podataka, privatnosti i o razmjernosti uh, koristi koje bi imali za sigurnosti tih sustava. Ja mislim da je sada važno razmotriti sustav u svakom slučaju kao potpuno dobrovoljan. Neke države članice ga možda trebaju i željeli bi ga imati i ja to poštujem, no druge države članice možda misle da je preskup, da nije ekonomičan i da na neki način treba biti razmjerniji i fleksibilniji. E, nadam se da ćemo nastaviti ovu raspravu, ona je vrlo važna. Hvala. Hvala predsjedniče. Ne mislim da kombinacija e, javnih vlasti i mega e, e, IT infrastrukturnih projekata da je jako sretna kombinacija. Ne znam puno primjera ogromnih projekata koji su uspjeli oni uvijek prekorače proračun, rijetko e, ispune očekivanja. Iz nekog razloga čini se da ništa ne naučimo. Svaki puta, u ovom slučaju komisija, daje prijedlog koji mi zvuči malo kao programe koje vidite na televiziji gdje vam pokušavaju prodati nove spravice koje će vam e, riješiti probleme za koje uopće ne znate da ih imate. Zaista mislite da u vrijeme gospodarske krize postoji bolji način da se potroši Znači još 1,1 milijardi koji će vjerojatno postati 5 milijardi ljudi u Južnoj Europi. Ako pogledate 50-60% nezaposlenosti mladih, hoće li e, odgovor na to komisije biti imat ćemo sustav pametnih granica. Zaista će, kao što su rekli kolege i gospodin Carlos Coelho je s pravom pokazana situaciju u SAD-u. Čak i SAD ne može postići da sustav proradi. Pa što onda, zašto onda mi mislimo da Europa može? E, da je Europska komisija učinkovitija od e, Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a. Stvarno Imamo još i sustav u Ujedinom kraljevstvu. Mislim da sustav tamo e, bolje radi i šteta što je gospodin Korpa potišao, ali oni su imali ogromne probleme, a tvrtka koja je ugovorila e, postavljanje sustava e, je otpuštena, otkazan im je ugovor, to je strašno puno novca su tražili, to je bila ogromna, ogroman poduhvat i zaista moramo pažljivije se time baviti. Ja želim dobiti odgovor na pitanje koji problem ćemo riješiti? Jer svrha cijelove stvari je potpuno nejasna. Prvi razlog koji nam daje komisija je, aha, mi ćemo olakšati e, e, putovanja, bit će kraći redovi čekanja, to smo već čuli Čuo sam e, kako ljudi tvrde e, e, programima pouzdanih povjerljivih putnika i tako dalje. Ja nisam vidjela, možda ste vi vidjeli kraće redove u zračnim lukama. Dakle, to ne funkcionira. A onda za pronalaženje onih koji prekoračuju vize, nećete to tako e, postići ako ih registrirate na granici. Oni mogu biti bilo gdje na kontinentu, nećemo ih pronaći, samo će biti registrirani. onda se predlaže, možda će jednog dana policija i pravosuđe i ne znam tajne službe imati pristup bazama podataka, ne baš sada, ali otvorit ćemo te opcije. Zaista nisam čula niti jedan pravilno opravdanje za ovu stvar i u ovom trenutku mislim da je treba ukloniti. Hvala. Dovoljno dugo smo imali sada našu debatu. Vratimo se na naše izvjestitelje da je zaključimo. Komisija. Još uvijek komisija. Da, zaista bismo, ako možete molim vas kratko, jer jako kasnimo, imamo još drugo što trebamo obraditi. Da, ali vjerojatno ste svjesni toga da je postavljen čitav niz e, pitanja i mi pozdravljam barem to malo vremena što imamo na raspolaganju kako bi se pozabavili nekim od tih e, pitanja. Kao prvo, jedno generalno pitanje koje je postavljeno vezano uz nužnost i razmjernost. Dakle, da li je ovo nužno i razmjerno? Naš odgovor je naravno da, ali ne samo zbog toga što mislimo da u vrijeme ekonomske krize nam treba još jedan skupi sustav. Mi smo svjesni gospodarskog konteksta unutar kojeg mi izlažemo ovaj prijedlog i dosta smo ponizni sa tako u pogledu proteklih iskustava koje smo imali vezano uz druge IT sustave kao što su SIS-2 i VIS. I u stvari upravo te lekcije koje smo naučili kroz te sustave e, nam pomažu da bolje pripremimo ovaj prijedlog i isto tako samo analizu troškova i stvari upravo ta iskustva vezano s te lekcije koje smo naučili su nas doveli do toga da imamo sad ovaj paket u pogledu i troškova i sadržaja koje imate pred sobom na stolu. Dakle, koji je dakle glavni cilj možemo reći i čuo sam čitav niz različitih mišljenja koji se fokusiraju na migracije, na one koji prekorače dozvoljeni boravak, da li sustav dovoljno dobrav da se bavi dakle tim pitanjem u Europi. Jedno od pitanja koje se ne uzima obzir je da je glavni cilj ovog EES sustava, na nije to. Glavni cilj je da se pomogne našim graničnim policajcima koji danas, e, ostavimo sada po strani one pretpostavke kao što je gospodin Enčus rekao koje mogle biti točne ili netočne određene pretpostavke, ali danas e, s obzirom na trenutne brojke koje postoje, ne pretpostavke, e, naša granična policija je suočena ga dakle, se čitav nizom problema vezano uz nepravilnu ili neadekvatnu primjenu šengenskog kodeksa. Nekoliko članova ovog odbora isto tako spomenulo vanjske granice, da li naši granični policajci registriraju dakle sve ulaze, da li postoje kapaciteti za to, odnosno izlaze. Da, da, danas naši granični policajci ili stražari, čuvari, bilo da se radi o zemlji, moru, kopnu, registriraju sve koji ulaze iz izlaze. To registriraju, dakle, papirom kroz taj štambilj. Za to je potrebno vrijeme, potrebno je vrijeme njima, potrebno je vrijeme putniku za to. To je vrlo zastarjeli, staromodan način bavljena onim, a mi želimo moderno upravljati našim granicama. Dakle, glavni cilj ovog sustava nije sada da lovimo one koji su prekoračili dozvoljeni boravak, ili da ih želim obilježiti na neki način. Ne, glavni cilj i svrha je da pravilno na jedan modern način upravljamo našim granicama koji danas vezano uz današnju situaciju, ne pretpostavke koje se trenutno često, e, trenutno se e, teško upravlja njima. To je glavni cilj. Sve drugo je dakle dodatno, ali isto tako vrlo važno da dobro je znati tko je onaj koji je prekoračio dozvoljeni boravak, to je dosta važan element, to je čisto početak za određena tijela da mogu provoditi politiku vezano uz neregularne migracije koja postoji. Isto tako sam čuo neka mišljenja da prvo moramo razviti određenu politiku vezano uz to prekoračenje dozvoljenog boravka, da postoji ta politika. Dakle, to su neregularni migranti. Dakle, onog trenutka kada oni prekorače dozvoljeni boravak, to su neregularni eh, migranti. I tu imamo određene pakete u pogledu toga kako se baviti tim, ali ne znamo tko su oni, ne znamo kako ih naći. E, dakle, taj sustav će nam onda pomoći uz bolje upravljanje granica, da imamo jednu početnu točku za e, dakle, upravo implementaciju takve jedne politike i onih uredbi koje već postoje, odnosno regulative. Čuli smo dakle i od EDPS-a i od radne skupine na članku 29 neka pitanja vezana uz stvaranje ogromne baze podataka, baze podataka vezano uz sve građane, da to nije razmjera, zašto to radimo. Tu bih, vam, e, tu bih govorio s vama o ovom razdoblju zadržavanja podataka koji je predložen u ovom tekstu. Mislimo da je to razmjerno u pogledu, e, dakle, nekakve ravnoteže, uvođenja biometričkih podataka. Dakle, e, to e, razdoblje zadržavanja podataka je dosta kratko. To pokriva samo ono razdoblje koje je vezano i u šengenskom kodeksu. Dakle, u to vrijeme kad prođe to razdoblje koje je navedeno u kodeksu, odmah će se brisati ti podaci. Dakle, to razdoblje zadržavanja podataka koje smo zad... naveli je opet sama garancija po sebi da se podaci neće zadržavati duže nego što je to uistinu nužno za e, pokrivanje određenog područja. Dakle, samo oni koji su prekoračili dozvoljeni boravak, a naravno kako bi sama tijela se mogli baviti neregularnim e, migracijama. Pitanje troškova, čitav niz pitanja i naravno ja bih rekao spravo i puno pažnje je fokusirano na troškove Dakle, kao prvo, da li vjerujemo brojkama koje su u prijedlogu? I opet, ja bih opet rekao s pravom, čuli smo čitav niz usporedbi, dakle, sa troškovima koje smo prvo imali vezano uz SIS-2 prije dvije godine. Opet bih rekao da situacija potpuno drugačija, a drugačija je upravo zbog iskustva koje smo imali sa SIS-2. E, da, 23 milijuna je navedeno na početku i sad košta preko 300 milijuna ako uzmemo u obzir e, kompletan razvoj. E, zašto? Dakle, kao prijedlog imamo 500 milijuna sad na početku jer nismo dakle pretpostavke koje smo uzeli se dakle su upravo temeljene na to iskustvo vezano u SIS-2. Dakle, opet troškovi su takvi kakvi jesu jer smo naučili iz tih e, grešaka. I isto tako je tu sve uključeno, to je nešto što je vrlo važno. Tu se govorimo o jednoj milijardi jer želimo time pokriti sve, kako središnji sustav, tako i za države članice. Tako da tu nema nekih dodatnih troškova koji će nastati s obzirom na razvoj i za ono sve što dolazi dakle, u ovom operativnom razdoblju. Zašto postoji razlika od 100 milijuna? Mislim da gospodine Enču i drugi su naveli dakle, da imamo završne brojke i samo procjenu učinka. To je zbog tog vremenskog razdoblja koje uzimamo u obzir. Dakle, sada imamo jedno duže razdoblje nešto duže nego što smo uzeli u procjeni učinka. Dakle, mislili smo da će prijedlog biti prihvaćen već 2014. da ćemo početi sa razvojem sustava 2015. a što se tiče trenutnog planiranja predviđamo samo usvajanje, ako onda 2015. da ćemo započeti s radom 2016. Dakle, to je jedna godina kraće kada govorimo dakle, o tim operativnim troškovima, troškovima za razvoj i zato imamo tu razliku između ovih brojki koje su navedene u procjeni učinka i u ovom prijedlogu. Da li su to visoki troškovi? Da, jesu ali isto tako bih rekao da su to jednokratni troškovi i da su to troškovi koje onda trebaju dovesti do značajnih ušteda, dakle koje sada države članice koriste za upravljanje granicama. Mislim da su to dosta opsežne brojke i opsežne analize koje su učinjene, dakle u procjeni učinka. Tu imamo jednu studiju troškova Stoga bih e, zamolio sve one članove odbora koji su zainteresirani da to pogledaju, jer to su dosta, brojke koje dosta govore, čisto dugoročno gledajući što se tu može uštediti i kako se to može možda na taj način kompenzirati u pogledu ovog jednokratnog troška. Evo, vrlo brzo možemo li mi to napraviti ako SAD to ne može učiniti? Da, zato što je njihova ulazna izlazna politika potpuno drugačija. E, oni po defaultu ne registriraju izlazak. Evo sada još na samom kraju ne manje bitno. Činjenica je da komisija nije unijela određene pretpostavke Dakle, kada govorimo o tom pristupu tijela za provedbu e, zakona, mislim da ćemo tek nakon dvije godine razmatrati tu e, mogućnost e, dakle, i dati njima dodatni pristup. Hvala vam lijepa. Vijeće, kratko. I onda se vratimo izvjestiteljima. Vijeće. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, članovi odbora, hvala vam na mogućnosti što možemo predstaviti trenutnu situaciju koji su planovi predsjedništva vezano uz ovaj prijedlog. RTP, dakle program registriranih putnika ES dakle sustav ulaska i izlaska je nešto što se trenutno preispituje i to rade radne skupine vijeća, to je započelo već tijekom predsjedanja Irske i mi sada nastavljamo mi pokušavamo napredovati što je moguće brže. Dakle, radi se o nečem vrlo obsežnom i neće biti moguće dakle, dogovoriti se brzo oko svega. Pregovori su dosta složeni, potrebna nam je detaljnija analiza različitih e, e, aspekata, uključujući isto analizu koristi i troškova. Zaštita podataka se tu isto mora uzeti u obzir i naravno predsjedništvo će nastaviti, dakle radite tome na razini vijeća i pokušamo Pokušat ćemo doći od određenih rezultata do kraja godine. Željela bih se zahvaliti gospođi Somer i gospodinu Ensiju e, na njihovim e, nacrtima dokumenta koje su pripremili i nastavit ćemo s sa daljnjim radom u našim radnim skupinama i uložiti sam mogući napor e, što se tiče moguće suradnje sa parlamentom. Isto tako bih se željela zahvaliti EDPS-u i radnoj skupini na članku 29 za njihovo mišljenje vezano uz paket pametnih granica i predsjedništvo će i to uzeti u obzir i zahvaljujem na vašoj pažnji. Hvala lijepa. Idemo sada poslušati opet izvjestitelje i njihove zaključke. Gospođa Zomer, hoćete vi prvi? Hvala lijepa, bit ću vrlo kratka. Zahvaljujem kolegicama i kolegama na njihovim mišljenjima. Željela bih sada naglasiti da nismo vam odmah ni dali izvješća, već tek radne dokumente kako bi s vama ovdje mogli o tome prodiskutirati Dakle, pomalo je onda čudno kad e, čujemo tako agresivne glasove. Dakle, mi sam postavili pitanje što mislite vi o tome i onda iz tih odgovora sada možemo donijeti naše zaključke i razmisliti kako će naša izvješća glasiti koja će onda biti preporuke za naše kolege ono što je ovdje izloženo određene e, sumnje, naravno da smo to, o tom isto govorili, to je sve točno, to nam je svima poznato, da troškovi jesu veliki e, problem, stoga jesmo kolega Encio i ja kritični kada govorimo o izjavi komisije da će se troškovi zadržati u pogledu projekcija, dakle znamo da je to tako isto bilo i prethodno, dakle ne vidim zašto bi ovdje sada došlo do određenih promjena, međutim upute su komisije dakle, da se steklo određene iskustva vezano uz dosad naše sustave i misle da će se moći držati zadanog e, okvira. Možda to trebamo i moći poslušati i prihvatiti. Kada govorimo o biometrijskim e, podacima, to je uvijek e, bila jedna velika diskusija i sad se postavlja pitanje da li nam je potreban jedan novi sustav gdje će biti prikupljani ti podaci. Sad je opet pitanje opsega Dakle, to je pitanje koje si, smo svi mi postavili. Isto problem vezano s kopnene granice. To je jedan od e, najvažnijih e, problema i o tome smo govorili dakle, u, tijekom naših razgovora. Kako time ovladati. E, isto tako tu se postavlja upravo pitanje troškova. Dakle, uvođenje novog elektronskog sustava, može li se to uistinu učiniti na svakoj točki prelaza, dakle, kopenih granica Dakle, imamo li... I o tome smo razgovarali. Željela bih naglasiti nešto što je rekao zastupnik komisije ovdje. Ne radi se samo onima koji su prekoračili dozvoljeno vrijeme boravka, e, radi se i o drugim stvarima problem što ih ne možemo naći nakon isteka određenog razdoblja. Svi smo svjesni tog problema. Ali još bih vas jednom željela uputiti na to, to smo i napisali u našem dokumentu. Postoje sustava u unutar pojedinih država članica koji pokušavaju dokumentirati ulazak i izlazak. Tu su sadržani samo alfanumerički podaci i isto tako je njihova svrha Dakle, da se pomogne u pripogonu, progonu, e, kaznenom progonu i tu je još i dodatna činjenica ta da te države članice koje imaju ta iskustva e, smatraju da su koji imaju takve sustave smatraju da su to pozitivne iskustva a i oni koji su članovi šengenskog prostora, odnosno dio šengenskog prostora, e, kažu da ne može sve 100% funkcionirati dok nemamo zajednički jedinstven evropski sustav e, kako bi se mogle razmijeniti podaci. I mislim da je to isto tako jedan argument e, koji bi trebalo uzeti u obzir. Ali vidjet ćemo. Dakle, ja ću i s kolegom Encijom, mi vrlo usko surađujem još jedan put o tome svemu prodiskutirati i onda ćemo dobro promisliti koje ćemo preporuke navesti u našem izvještaju. Hvala vam lijepa. Gospodine izvolite. Hvala lijepa. Prvo bih se želio zahvaliti svim kolegama na njihovom mišljenju i oni bi trebali znati da ćemo to sve uzeti u obzir u dakle nacrtu našeg izvješća. Neću govoriti sada o stvarima koje su već izrečene, želio bih e, samo dodati jednu stvar, da svi dokumentu iz, od komisije vezano uz prijedlog o pametnim granicama su napisane vezano uz dakle, mogućnost podržavanja novog sustava. E, možda se ne treba mjeriti nužnost i razmjernost, e, dakle s obzirom na točne podatke. Dakle, trebamo se pozabaviti dakle, određenim mogućnostima i rješenjima. Dakle, imamo procjenu učinka koje su članovi parlamenta nisu baš pozitivno ocijenili. Htjela, htio bih da se još neke druge institucije pozabave tim pitanjem procjenom učinka i da parlament možda provede vlastitu procjenu učinka, jer ova pitanja koje smo e, čuli vezano uz procjenu učinaka od strane komisije zahtijevaju tako nešto. Drago mi je da ova debata bila ovako žestoka i opet vam zahvaljujem, svim svojim kolegama. Dobro, sada završavamo s našom debatom. Kao što sam rekao, jako kasnimo s obzirom na naše rasprave. Tu imamo pitanje vezano uz naše vrijeme. Dakle, trebali bi odmah preći na sljedeću točku što je točka 11. Dakle, imamo naš statut za promoviranje tolerancije. Tu imamo predavanje skupine vrlo važnih pravnih stručnjaka iz dakle, Europskog vijeća za toleranciju i pomirbu. Dakle, to vijeće je jedna međunarodna e, nevladina udruga koja je organizirana 2008. godine od strane Aleksandra Kasnjevskog koji je nekadašnji predsjednik Poljske. Ideja je da međunarodna zajednica e, podijeli određenu odgovornost kada govorimo o borbi protiv ksenofobije, antisemitizma i rasizma i unutar tog konteksta prije ljetne pauze je zamoljen ovaj odbor, dakle od strane tog vijeća da se nađemo i zato danas ovdje imamo predstavnike ECTR-a, njihove pravne stručnjake, kako bi nam mogli nešto govoriti o toj temi. Imamo ovdje jednu kratku listu predstavnika ECTR-a koji su pozvani, dakle da ovdje govore. Molim vas, ako to Svako od vas može uzeti kojih 5 do 7 minuta kako bi još uvijek imali prostora za raspravu o tome što ćemo čiti. Prvo profesor Jorem Dingstein koji je nekada radio na Tel Aviv sveučilištu i isto tako predstavnike njihove udruge pravnika. Nakon toga će govoriti Ugo Genesio, koji je nekadašnji e, sudac Vrhovnog suda u Italiji. Isto tako se bavio humanitarnim pravom, gospodin Bill, koji je isto tako pravni stručnjak iz ECTR-a. E dakle, molim vas, prvo će govoriti gospodin Bill, Bill first, Jel, da hoćete vi prvi, hoćete vi gospodin Bil prvi. Dobro, izvolite. Hvala. Kao prvo želim iskazati zahvalnost odboru Libe i vama osobno, predsjedniče na pozivu. Ja sam glavni tajnik Europskog vijeća za toleranciju i pomirbu koji je osnovan 2008. godine. Osim eh, gospodina Kovašnjevskog i gospodina Kvanta, on također eh, obuhvaća i još neke osobe, bivše predsjednike, bivše predsjednike vlade iz Europske unije, uključujući e, Jose Anamaznara iz e, Španjolske, Erhard Buzek iz Austrije, Preberga iz Latvije, bivši predsjednik Rita Zismus iz Njemačke, Alfred iz Albanije, sa Cipra, i čitav niz zapravo eminentnih političara koji su e, kroz svoj rad pokazali predanost toleranciji, i pomirbi i pokojni Vaclav Havel je također nekoliko godina svesrdno podržavao naš rad. Projekt koji nas ovdje okuplja danas e, pokrenut je 2011. godine, tri godine nakon početka financijske krize u Europi. i nakon izjava europskih političara o tome o neuspjehu multikulturalizma. Brojne nevladine udruge kao Europska komisija protiv rasizma, Vijeće Europe, OSS, mnogi su alarmirali europsku javnost o e, sve većem, e, većoj pojavi rasizma i ksenofobije Europi. U to vrijeme smo radili na pomirbi na Balkanu i tijekom konferencije odlučili smo zatražiti savjet skupine eminentnih pravnih stručnjaka kako bi se pozabavili pravnom situacijom u državama članicama Europske unije. Tu bismo mogli definirati ne samo kako pravno odrediti granice netolerancije, nego i pozabaviti se najboljim praksama u rješavanju pitanja kao što su nošenje burke, islamofobija, zatim e, genitalno sakačenje žena, izgradnja minareta i drugih e, mjesta e, za vjerske aktivnosti. Dakle, to su brojna pitanja koja su bila aktualna u europskoj javnosti u to vrijeme. Mi smo taj e, dokument objavili prošle godine ovdje u Briselu, u Europskom parlamentu, e, tijekom e, svečanog dodjele medalje Ivi Josipoviću i Borisu Tadiću. I htio bih vas izvijestiti da smo od tada predstavili ovaj dokument i Vijeću Europe u Strasburu, Evropskoj e, komisiji protiv rasizma i za toleranciju. Zatim e, isto tako smo imali i sastanak sa organizacijama za borbu za ljudska prava, a s obzirom da je ovo nešto što treba proći kroz nacionalne parlamente, mi smo već počeli predstavljati to u e, glavnim gradovima država članica. Mnogo toga smo činili u Rumunjskoj. Neke odredbe modela statuta će se naći na raspravi u parlamentu uskoro i nadamo se da će e, ući u nacionalno zakonodavstvo. U pripremi su i druge konferencije e, u Budimpešti, Češkoj, te e, čekamo da se to organizira i drugim e, glavnim gradovima poput Berlina, Pariza i nekim drugim gradovima. Sada ću predati riječ profesoru Dinštenu koji je inače e, predsjedao ovom skupinom pravnih stručnjaka. On će vam predstaviti sam sadržaj i inovativnost ovoga prijedloga. The second floor goes to Mr. Gospodin Dinkstein sada ima riječ. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, nakon ovog uvoda ja ću prijeći izravno na srž ovog prijedloga. Na početku želim reći da ima čitav niz ponavljanja, opredjeljenja i predanosti toleranciji u Europu i drugdje. Mogli bismo lako navesti čitav niz dokumenata koji idu u tom smjeru. Međutim, ta obaveza je opće prirode iako mi dopustite, ona je zapravo amorfna. Poanta je u tome da nitko sam sebe ne smatra netolerantnim, barem e, do sada još nikada nisam susrao takvu osobu. Istovremeno, nitko zapravo ne zna što e, znači tolerancija, što je to točno. A ono što je neobično jest da zapravo niti jednim ugovorom nije definirana tolerancija, niti u Europi, a niti drugdje u svijetu. Dakle, nema takvih odredbi međunarodnog ugovora. I svi se usredotočuju na nešto drugo, a to je diskriminacija. U Strasburu su bili iznenađeni da netolerantnost e, postoji van diskriminacije. Netko može biti netolerantan, a da ni ne vrši aktivnu diskriminaciju u odnosu na drugu osobu. Zašto postoji ta tendencija izbjegavanja pitanja? E, postoji čitav niz odgovora na ovo pitanje. Osobno pretpostavljam, nisam siguran u to, je činjenica da oni koji su predani građanskim slobodima kao vi ovdje u vječnici, zapravo se nalaze u jednoj situaciji koja je ambivalentna. S jedne strane, naravno, svi se zalažemo za toleranciju. S druge strane, u svjetlu recentnih događaja u Europi, svi smo svjesni činjenice da u određenom trenutku, na određenom mjestu čovjek osjeća duboko u sebi da bez obzira koliko god bio predan toleranciji, toleranciji postoje i izuzeci. Dakle, pitanje se ne rješava direktno, pa se onda izbjegava, stavlja se pod tepih. Ja sada govorim vi, mislim tu na sve nas, ne samo na vas. Glas javnosti u europskim zemljama e, je fluktuirajući. Mislim da su svi svjesni činjenice da e, da vjetar puše nekim krivim smjerom u većini europskih zemalja što se tiče javnog mnjenja i zato mislim da e, si ne možemo priuštiti luksus da stavljamo stvari pod tepih, nego se s njima trebamo suočiti izravno. A to se može učiniti kroz nacionalno zakonodavstvo, dakle kroz zakonske propise kojima će se definirati formula u svakoj zemlji zasebno, a nešto što će se temeljiti na određenom zajedničkom nazivniku do kojeg pokušavamo doći. To je ono što smo pokušali učiniti. Ovaj tekst e, koji smo iznjedrili i koji vam je dostavljen, nadam se da su neki od vas to i pročitali, nije nešto što je uklesano u kamenu. Dakle, to je samo prijedlog, okvir prijedloga. E, dakle, mi ne smatramo da treba imati pristup sve ili ništa. Naprotiv, smatram da je to nešto što se može prilagoditi posebnim potrebama pojedinih zemalja. I svake zemlje, u svakoj zemlji, e, dakle, propisi mogu imati drugačiji oblik pod uvjetom da svi imamo zajednički nazivnik. Što znači taj zajednički nazivnik? Pokušat ću objasniti. Postoji dihotomija prava na različitost, a i svake zemlje da ima društvo koje ima svoj vlastiti identitet. I to su dvije stvari koje treba pomiriti na neki način. I upravo u tome je izazov kako imati jedinstveno društvo bez asimilacije pojedinih e, skupina, a isto tako ostvariti e, različitost, a da se zemlja ne raspadne. Da, različitost je dobra, ali dezintegracija nije ono što želimo. Dakle, suživot je e, naravno kompromisno rješenje. Zapravo, mi smatramo da različitost e, e, u okviru suživota umjesto da e, bude bure baruta, treba biti ono što će zapravo biti vezivno tkivo nekog društva. Što se tiče ovoga teksta, on sadrži devet odjeljaka. U prvom odjeljku daju se četiri definicije. Niti jedna od ovih definicija neće vam zvučati možda originalno, ali zapravo one jesu originalne. Dakle, određeni dijelovi dolaze iz drugih e, tekstova, to smo učinili namjerno, ali nigdje zapravo nećete pronaći te četiri definicije. Dakle, definicija tolerancije, skupine, e, zatim klevetanja skupine i e, zločina iz mržnje. Što se tiče tolerancije, već ste čuli da mi zapravo pokušavamo doći do toga da pomirimo različitost i e, jedinstvenost društva. Dobro, sada da pređemo na skupine. Ovdje smo primijenili tradicionalnu referencu na etničke, kulturne, vjerske i jezične skupine, a sukladno recentnim e, aktualnim zbivanjima dodali smo i neke druge kriterije, posebno rodni, e, identitet i seksualnu orijentaciju. Mislimo da je ovo definicija koja treba ostati otvorenom, što znači da se s vremenom mogu dodati i neki novi kriteriji, nova obilježja. Što se tiče e, klevetanja skupine, to je vrlo važno, jer ljudi obično smatraju da je to nešto što bi trebalo zabraniti samo ako e, ima dakle obilježje poticanja na nasilje ono što mi smatramo je da naravno poticanje na nasilje je ono od čega se kreće, ali isto tako i kleveta ili pokušaj izvrgivanja ruglu neke skupine je nešto što je bitno. Naprimjer, ako kažemo da su uh, da su svi židovi lopovi, to se može na taj način definirati uh, kao klevetu skupine. Isto tako što se tiče zločina iz mržnje, mi smatramo da je to obično kazneno djelo, a ono što ga čini drugačijim je činjenica da se povezuje sa pripadnosti nekoj skupinom. Dakle, to može biti neko obično kazneno djelo, ubojstvo, napad, fizički napad ili nešto drugo, ali razlog e, do kojeg je došlo do toga jest povezan sa pripadnosti žrtve nekoj skupini. Drugi dio u osnovi navodi e, ksenofobiju, antisemitizam, e, antifeminizam i homofobiju. To su samo ilustracije, ali mislim da je dobro ponekad to potkrijepiti primjerima. Treći dio se tiče ljudskih prava koje ovdje dolaze u obzir i mislim da je bitno dodati da ne smemo imati pristup koji je isključivo vertikalan, dakle između, u odnosima između pojedinca i državnog aparata, nego je bitno da se tu obuhvati i horizontalni pristup među pojedincima i među skupinama. Skupine se moraju uzemno tolerirati. Vrlo je uobičajeno u današnjoj Europi da predstavnici pojedinih skupina traže da trebaju zaštitu ili nekakav, nekako posebno postupanje prema toj skupini, a kada je riječ o nekim drugim skupinama, onda odjednom e, tu e, nisu tako glasni. Zatim imamo četvrti dio koji se tiče ograničenja. E, posebno borcima i aktivistima za građanske slobode moram reći da tolerancija ne smije imati granica. Dakle, ne smijemo biti tolerantni prema netolerantnima. Ako je netko se zalaže za segregaciju i suprotstavlja se e, toleranciji, onda ne zaslužuje da mi budemo tolerantni prema takvoj skupini. Onda imamo čitav niz e, pitanja kao što su borba protiv terorizma i genitalno sakačenje žena. Dakle, nema potrebe da budemo tolerantni niti prema jednoj od te dvije pojave. Zatim, e, ne smemo zaboraviti da e, tolerantnost mora biti razmjerna i uzajamna. Zatim e, imamo pitanje migranata e, koji isto tako u ovom dijelu broj 5, to je jedna od najaktualnijih tema u Europi. Treba biti tolerantan ne samo prema onim starosjediocima, nego i prema doseljenicima s druge strane, ako neki doseljenik ne želi prihvatiti načelo suživota unutar jedinstvenog društva, onda ako ta osoba nema državljanstvo, društvo može e, zauzeti sljedeći stav. Može reći da zapravo ta osoba više nema pravo da izigrala vlastito pravo da ostane u svojoj zemlji. Dakle, Dakle, netko ko ima državljanstvo naravno ne može biti izgnan, ali netko tko nema može. Dobro, to je možda kontroverzno, ali e, čini mi se da je riječ o zapravo jednom e, suptilnom e, rješenju koje je zapravo adekvatno za tako ozbiljan problem. Zatim imamo šesti dio koji se tiče provedbe. Tu imamo jedan potpuno novi prijedlog, a to znači da nije dovoljno da imamo povjerenstva, državna povjerenstva koja e, u čijoj nadležnosti je provedba u ovakvim situacijama, nego da imamo vanjsku grupu, dakle to je nekakva e, nacionalno povjerenstvo za praćenje tolerancije koje mora biti neovisno od države i e, u njemu trebaju biti ljudi koji nisu državni službenici, eminentne osobe koje trebaju imati ovlasti zapravo da vrše nadzor i da iznose neke prijedloge, čak i da se bave e, temama poput obrazovanja. E, sedmi dio se tiče kaznenih sankcija, dakle riječ je ovdje o kaznenopravnim odredbama. E, pitanje kao što su dakle skupna kleveta, kleveta prema skupini E, i e, zločin iz mržnje je vrlo bitan, tu se također bavimo i pitanjem maloljetnika. Zatim osmi dio se odnosi na obrazovanje i tu zapravo ulazimo u srž problema. Obrazovanje je nužno potrebno i neophodno je e, da se to provodi od koljevke pa do groba. To znači da to ono treba obuhvatiti i mlade i odrasle osobe, dakle trajno eh, educiranje odraslih. Naravno tu je i pitanje kako educirati edukatore. Eh, tu se postavlja i pitanje educiranja sudaca, a naravno i odvjetnika, pa zatim i pripadnika vojske i policije. Naravno, sve skupa, e, ne kažem da je to jednostavno, ali to je nužno, to treba odraditi i mi smatramo da je to moguće odraditi. I zatim deveti dio se tiče medija. Mi smatramo da mediji moraju imati vlastiti etički kodeks. Naravno, ne želimo da država vrši kontrolu nad medijima, prema tome oni mediji moraju zapravo sami vršiti nadzor nad sobom. I tu je pitanje interneta koje smo namjerno izbjegli zbog pitanja na koji način se može vršiti nadzor nad internetom. E, to je nešto što se sada trenutno raspravlja u svim svojim oblicima, pa prema tome iz perspektive tolerancije mislim da može pričekati. Dakle, ukratko, ovo je nešto što Europa više ne može izbjegavati. Riječ je o pitanju s kojim se moramo suočiti i mi u tome trebamo vašu pomoć. Mi smo mišljenja da vaš odbor i pojedini zastupnici mogu uistinu pomoći u svrhu da e, se donesu takvi zakoni e, u državama članicama i mi bismo rado kada bi odbor Libe mogao poduprijeti ovaj projekt, našu ideju. Dakle, nas ne zanima sada da čujemo sve detalje, e, dakle što je vama sve neprihvatljivo u ovom prijedlogu. Pitanje je smjer kojim idemo, a ne konkretni detalji. Hvala gospodine predsjedavajući. Samo još jedna završna, završni komentar. E, molim vas da možete kratko da čujemo još e, od, da imamo vremena za zastupnike. Venecio, judge of Supreme Court of Italy. Thank you, Mr. Chairman. I thank you for giving me... Gospodin Genesio, hvala gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. Izlaganja koja smo čuli od kolega prilično su iscrpna i odgovaraju onome što smo mi htjeli predočiti komisiji. Htio bih samo dodati da je naša skupina stručnjaka e, da su u njoj sudjelovali i tri kolege koji danas nisu bili u mogućnosti doći. Profesor Ryan Mullerson iz Estonije, profesor Daniel Türer iz Švicarske i profesor Ludige Wolfgang iz Njemačke. A sada sam, e, sada bih htio ostaviti vrijeme za raspravu. Hvala na ovoj kratkoj izjavi, to je bilo sasvim dovoljno. A sada ćemo čuti od zastupnika. E, zastupnica Sipel, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Prvo bi se željela zahvaliti na radu ECTR-a, ali isto tako bih željela reći da mi nije baš uvjerljiv rezultat tog rada. Na početku je rečeno da puno govorimo o diskriminaciji, ali malo o toleranciji. A vi same pišete u uvodu, dakle, tolerancija je super suprotnost nezakonitoj diskriminaciji. I upravo tu vidim jedan problem. Ako toleranciji prilazite čisto pravno, diskriminacija je vrlo konkretan čin protiv kojeg mogu nešto učiniti, nećeš dobiti stan ili radno mjesto zato što si migrant, to je jedan čin, jedno dijelo protiv kojeg mogu postupiti. A kod netolerancije je to nešto teže. I mislim da bi čitavom nizu točaka trebali više prići demokratsko-političke, a ne čisto pravno. Vi ste isto govorili o tom pitanju da li netko tko se ponaša netolerantno isto tako ne prihvaća sustav nekoherentnog sustava, da li se njega kao migranta može isto tako udaljiti iz zemlje, ali vi ste sami rekli da to nije rješenje problema, vi ste sami rekli što ću napraviti s vlastitim državljanima e, koji se ponašaju na taj način. I stoga mislim da ovaj instrument da nekoga udaljite iz zemlje nije dobro, jednostavno mi kao društvo ukupno se moramo moći pozabaviti takvim problemima. I isto tako moramo imati jednu jako demokraciju koja se može time baviti. Dakle, udaljenje ili izbacivanje iz zemlje ne može biti dobro rješenje, bilo da se radi o migrantima ili našim vlastitim državljanima koji se netolerantno ponašaju. Pomalo sam i kritična u pogledu toga da li bi trebao postati predmet u školi tolerancija. tolerancija je za mene jedna vrsta držanja prema drugima. Ne mogu to naučiti poput matematike ili abecede. Ono što smatram ispravnim, a to imamo već u nekoliko škola, su određeni dijelovi unutar nastave, dakle vjeronauka ili e, poučavanje o religiji gdje se može baviti takvim temama, ali jedan zaseban predmet u školi koji se zove tolerancija, to smatram pomalo problematičnim. Evo još posljednja rečenica. Kada govorimo o temi masovni mediji, Mislim da tijekom proteklih tjedana mjeseci smo imali jako puno diskusija vezano uz slobodu medija a sada opet propisivati postotke medijima da određeni postotak svog e, programa moraju posvetiti određenoj poruci ili kako god da sad to nazajemo, smatram dosta problematičnim. Mislim da bi bilo bitno ukupno gledajući da to prostavljanje u medijima bude. Dakle, tu se postavlja sada pitanje koliko s ovim što je konkretno pred nama uistinu možemo nešto postići i napredovati. Hvala lijepa. Molim držati vremena samo od minute, jer imamo sastanak koordinatora. Karakteristično je za one koji imaju usku viziju da ne shvaćaju eh, o čemu se radi. Govori se o tome da se procesuri ljudi zbog toga što eh, govore drugačije mišljenje, a ide se za tolerancijom. Dakle, to je zapravo ljudi koji nisu svjesni vlastite apsurdnosti. To je kao da ubijate da biste spasili živote. E, netočne riječi zbog nedostatnog značenja od ljudi koji se smatraju akademicima, akademicima samo zapravo skreće na krivi put. Ksenofobija je stanje duha, a e, to je zapravo e, zločin misli u orvilijanskom smislu. Kako to procesuirati? E, procesuiranje zbog heretičkog mišljenja o akademskim temama pokazuje duboko nerazumijevanje načina na koji akademsko znanje i razumijevanje se razvijaju. Izbor riječi koje upotrebljavaju govori nam više o njima nego o ljudima koje opisuju. Riječi poput govor iz i zločin iz mržnje su se nedavno e, doveli iz SAD-a i to možda nije najbolji uvoz iz te zemlje. Oni nemaju namjeru e, prenijeti neko konkretno značenje, nego spriječiti ljude od mišljenja i od emotivnih reakcija. Kada se koriste kao dio optužbi, njihova je namjera, i vrlo oprezno ću ovo reći, namjera im je da potiču mržnju protiv onih koje se optužuje. Srećom, fizički napadi i poticanje na takve napade protiv etničkih manjina sve su rijeđi. Međutim, poticanje na mržnju i nasilje i e, represija ljudi zbog njihovih političkih i akademskih mišljenja je nešto e, što postaje sve raširenije. Zapravo mislim da nismo čuli ništa drugo jutros. Hvala lijepa. Sada gospodin Klis. Hvala e, predsjedniče. Ja ovdje imam neke primjedbe. Nitko ne može ništa imati protiv tolerancije, ljubavi, vjernosti. Nitko ne može ništa imati protiv e, toga. Ali mislim da to ne moramo propisivati i još predlagati sankcije za tako nešto. A to se ovdje predlaže. Mislim da su se tu malo stvari pobrkale s jedne strane diskriminacija u svim državama članicama, postoje određeni pravni propisi e, za borbu protiv diskriminacije, dakle to je već regulirano i tu e, se dosta, smo dosli dosta daleko u tom pogledu. čak i danas postoje određene barijere kada govorimo o izražavanju dakle, određenog mišljenja, dakle sloboda mišljenja. E, dakle, ovo što se ovdje predlaže malo ima okus cenzure, dakle da E, mi bi trebali staviti određene medije u obrazovni sustav i e, medije kako bi došlo do tolerancije. Može li se na taj način uopće promovirati tolerancija? To je, može li se tolerancija promovirati na taj način? To je nešto osobno i možemo poći od, e, krenuti od literature, umjetnosti, to nas sve može inspirirati, ali tako nešto nametati kroz E, određeni kazneni progon, to jednostavno nije u redu. Dakle, vi se u tekstu distancirate od cenzure, to sve čini stvari još problematičnijom jer e, očito tu vidite određenu, očito se svijesti opasnosti onoga što vi predlažete. E, rekli ste ne želimo ograničiti slobodu izražavanja mišljenja ali s druge strane će biti sve teže kritizirati, dakle to masovno doseljavanje. E, neki političari kažu multikulturološko društvo je nije uspjelo, to se nešto mora moći reći, svatko ima slobodu reći tako nešto. Ne želimo ili ne trebamo negirati stvarnost ta nametnutost ili to nametanje multikulturalizma, dakle, je nešto što postoji i ako to kažete, onda niste netolerantni. Thank you. Hvala. E, ovi, dokumenti puno govore o obrazovanju, ali obrazovanje po definiciji treba govoriti o činjenicama, no nema ničega činjeničnog u onome što vi ovdje govorite. Tu se zapravo radi o suprotstavljenim mišljenjima i dogmi koju provode vrlo izolirani ljevičari nad milijunima eh, ljudi koji se odupiru ovim projektima migracije koji su uništili toliko našeg identiteta. To nije obrazovanje, to je indoktrinacija. Sam je gospodin rekao indoktrinacija od koljevke do groba. To je potpuno demokratski, gotovo parodija 1984 koristimo novac poreznih obveznika e, da manjine e, ne budu povrijeđene e, protiv svakog koji govori protiv većini na kojoj se vrši oprezija. Dakle, koristimo novac poreznih obveznika da suzbimo suzbijemo mišljenja poreznih obveznika. Definicija maloljetnih počinitelja je apsolutna klasika. Evo, ovo je Alex. Alex iz Clock Orange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 koji je e, sa, to će učiniti Europsku uniju predmetom ismijavanja i e, to je samo pokušaj da se demonizira i zabrani sva, svaki autonomni e, protivljenje projektima koji žele pretvoriti naše ljude u manjine u našim domovinama. Osobito se to tiče članova židovske zajednice koji znaju što je pritisak, koji se snažno identificiraju sa državom Izrael koji vrše pritisak na palestince na nacistički način. E, ovo je projekt o propagandi, treba ga odbiti, treba dodati novi slogan u ne samo rat je mir, nego e, e, robstvo je sloboda, a tolerancija je genocid. Hvala. Gospođa Beve. Hvala lijepa predsjedniče. Ništa novo u onom što čujem od kolega jer e, u proteklih 48 sati dobili smo brojne peticije uglavnom iz Ujedinog kraljevstva i koriste potpuno isti jezik, izričaj i iste primjere ali nakon evo što sam to rekla i činjenice da se potpuno s njima ne slažem istina je da zaista moramo biti vrlo pažljivi kada donosimo zakone o tome u mojoj zemlji, u Rumunjskoj, imamo zakonodavstvo protiv diskriminacije i agenciju e, e, za e, protiv diskriminacije u načelu se možemo složiti da je to jednostavno ali istina je da je iskustvo od proteklih nekoliko godina pokazalo da se u stvari uvijek govorilo o govoru koji e, su te, koju je ta agencija sankcionirala. E, I mislim da u tom pogledu e, vrag je u detaljima i treba biti vrlo pažljiv kako ćemo to urediti zakonom. To je i direktiva, na to trebamo misliti, države članice će nakon toga provoditi i opet kako ćemo imati usklađenu Europsku uniju? Činjenica da mi danas razgovaramo o ovom izvješću je jako dobra jer živimo u svijetu u kojem svakako e, se moramo ponašati u skladu s nekim standardima koji znače poštovanje drugih nisam baš sretna e, kad govorimo riječ tolerancija ili snošljivost. Dakle, poštovanje drugih i raznolikosti je drugačije, ali tolerancija nije nešto što genetski nasljeđujemo upravo suprotno to je nešto što možemo steći kroz obrazovanje obrazovanje e, u obitelji u školi e, putem medija i možda treba uložiti napore u tom smjeru. Sigurna sam e, da je ovo tek početak vrlo dugog puta e, tijekom kojeg ćemo raspravljati ovim temama. Hvala. A sada e, zahtjev još jednog zastupnika koji bi htio govoriti jednu minutu, gospodin Becker. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući stvari bih samo želio naglasiti koliko je smislena ova inicijativa u mojim očima. Ako znamo da imamo sve veći broj rasističkih ispada u Europi, i ja mislim da sudovi koji se time bave Naravno, treba imati jasno definirane pojmove, stoga mislim da ideja jednog europskog okvira, koja ne znači samo senzibilizaciju, već isto tako i moguće budući kazneni progon, može biti vrlo važna. Prije svega polazeći od jednog pojma tolerancije koje se nalazi dakle, kao krovni naziv, dakle, a trebamo tu stvoriti određeni pravni okvir i ja sadržavam se u istinu potpunosti slažem s time. Hvala. Thank you, thank you. Hvala, A sada e, ćemo se vratiti našim gostima e, koji će e, da, um, zaključiti u raspravu ali e, želim zapravo podsjetiti da tri svjedočanstva koje smo čuli, mi smo ih pozvali u naš odbor kako bi e, iznijeli izvješće o toleranciji i pomirenju. E, ovim pozivom je naš odbor ispunio e, mandat e, e, konferencije predsjednika. Dakle, dobro ste došli, bilo je u redu što ste dali izjave koje ste dali i više je nego dobrodošlo to da osvijetlite važnost vrijednosti i, i obveze i potrebe da se pojača, produbi i i da se nastavi e, e, u ova obveza e, Europe u borbi protiv rasizma, ksenofobije, na svaki mogući način, u svakom pogledu. I zaista ste dobro, došli dati snažne izjave nama ovdje o, o, kako cijela Europska unija treba biti osviještena o situaciji u kojoj sada vidimo e, da e, temeljne vrijednosti e, i načela koji su sastavni dio ovog DNK, ovog istinskog evropljanina zapravo bljede, nestaju, gube se, a prema nekim izjavama s vremena na vrijeme ih čujemo. Čujemo u samom ovom Europskom parlamentu. E, čujemo sasvim drugačije izjave. Dakle, moramo biti e, svjesni i oprezni. Pozvali smo vas i želim vas podsjetiti da prema poslovniku e, svi imamo riječ, dajemo riječ svakom zastupniku koji želi nešto reći, a i činjenica je da moram priznati, mm, malo me toga je sram, e, kako je bolno da na ovoj osjetljivoj točki dnevnog reda danas nije bilo više zastupnika nazočno. E, žalostan sam e, jer to je zapravo štetno E, za predstavljanje e, ove kuće, ovog, ovog odbora Libe. Dakle, e, neke, neke, neke, neke stvari koje smo trebali čuti, neki glasovi koji su se ovdje trebali čuti naprosto nisu nazočni. Ispričavam se u ime odbora Libe i dajem vam riječ za završne izjave. Mnogo imate na umu, vrijeme je bitno. Gospodin Dikstan, gospodine predsjedniče, želim zapravo odgovoriti na neke stvari koje su se ovdje izrekle. Prvo o toleranciji i diskriminaciji. Želim vas podsjetiti da e, u ssr u prije nego što je propao e, u ateističkoj zemlji zapravo postavio stav protiv vjere, protiv religije, a to nije bilo ništa, e, e, to nije bila diskriminacija. Oni su bili protiv svake vrste religije, kršćana, muslimana, e, židova, protiv svih. Da li je to bila diskriminacija? Ne, ne, ali to je bila netolerancija. Dakle, postoji razlika, mogu vam dati još puno takvih primjera. A onda Dužnost je države ukloniti e, netoleranciju, nesnošljivost ne samo e, u, samoj e, državi, nego i općenito, barem poduzeti sve moguće korake u smislu dužne revnosti. A što se tiče e, podučavanja, e, mislim da ne morate e, podučavati toleranciju, ali pokušavate upoznati učenike, studente s onim što oni na početku smatraju da je čudno, strano, drugačije, da razumiju raznolikost, da nisu svi isti, nisu svi iste boje kože, svi isto ne izgledaju, svi ne govore na isti način, isti jezik, nisu svi iste vjere, i nemaju svi iste značajke takve vrste. Što se tiče e, primjedbe koje smo čuli o kaznenom progonu ljudi za ono što kažu, ja sam zaprepašten. Svaki međunarodni ugovor o ljudskim pravima konkretno izričito kažu da, ni, da vam nije dozvoljeno izraziti poticaj na nasilje. To je izvan spora. I zapravo u Ruandi Međunarodni kazneni sud je osudio ljude za genocid zato što su e, držali govore na radiju. Dakle, svatko tko nije toga svjestan danas u ovo doba zapravo živi u nekom drugom svijetu od onoga u kojem ja živim. E, dakle, to nisu akademska mišljenja. To je nešto što je vrlo važno u, realnom smislu, u smislu svijetu u kojem želimo živjeti. Ja nisam e, koristio izraz indoktrinacije glede obrazovanja, upravo obratno cijela svrha obrazovanja je izbjegavanje indoktrinacije kako bismo pokazali da različita mišljenja e, postoje i da imamo pravo biti različiti. Svako ko misli da svi moramo biti izrađeni e, po istom kalpu, to, je nešto što je, bilo, što je prethodilo u drugom svjetskom ratu, to je sve što mogu reći. Hvala lijepa, hvala vam na vašoj izjavi, molim vas skratite jer moramo završiti. Samo još jedna rečenica, ja mislim da zakonodavstvo je očito potrebno isto tako je jednako je potrebno, potpuno se slažem tu sa onim osjećajima koji su ovdje izraženi, da nam su potrebne i sankcije. E, trebamo imati javnu raspravu, ona treba biti transparentna, ljudi trebaju biti svjesni toga o čemu se ovdje radi, koji su e, razna rješenja, i, a rješenja ne moraju biti ona koja ja predlažem, ali moraju postojati rješenja. Hvala. Gospodin Vil, e, hoćete li vi nešto dodati? Ne? Ne? Ako je tako, onda vam zahvaljujemo na tome, zahvaljujemo što ste ovdje, zahvaljujemo što ste prihvatili naš poziv da izložite e, e, svoj, e, svoje argumente za promicanje tolerancije. Kao što sam rekao, to je jako važno u ovom trenutku, eh, u situaciji u EU, uniji. Hvala vam na tome. A sada krećemo dalje i eh, na sastanak koordinatora. I predlažem da oni, eh, počinjem na vrijeme, oni koji nemaju pravo sudjelovati na sastanku koordinatora, molim vas da iziđete iz sobe, a oni koji imaju pravo, Molim vas, ostanite.